Dobar dan svima. Evo u šaljivom tonu, vežite se i nije dozvoljeno pušenje. Počinjemo. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gosti, za mene je pravo zadovoljstvo voditi ovaj sastanak. Zovem se Mirčad Dijakono, dolazim iz Rumunjske i potpredsjednik sam odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Kao što sam rekao, posebna mi je čast otvoriti ovaj sastanak odbora o Europskoj kulturnoj baštini. Pozdravljam predstavnike nacionalnih parlamenta u svoje vlastito ime i u ime kolega odbora koji danas nisu mogli ovdje biti s nama, što mi je iznimno žao. Dakle, Zahvaljujem svima koji su došli na naš sastanak. Ovo događanje je organizirao Europski parlament e, kao e, događaj u Europskoj e, godini kulturne baštine. Danas ćemo raspravljati o različitim aspektima koji su povezani sa zaštitom, očuvanjem i obnovom kulturnog nasljeđa, a razgovarat ćemo i o pravnim posljedicama u okviru Europske godine kulturne baštine. Isticat ćemo najbolje primjere, najbolje prakse i na kraju ćemo pokušati zajedno razmišljati o tome kako stvoriti dugoročnu strategiju za zaštitu kulturne baštine u Europi, dakle to će biti neka vrsta rezultata ili nasljeđa ove godine temeljem naših iskustava i temeljem proteklih sastanaka ove godine smo odlučili strukturirati naše događanje u dva dijela. Danas ovdje prvi dio, radni sastanak sa tri radionice koje će ići paralelno. Prva skupina kulture i identitet, druga zaštita očuvanja obnova kulturnog nasljeđa i treća skupina kulturno nasljeđe i obrazovanje. Mi smo druga skupina, a sutra ćemo čuti čuti rezultate i zaključke današnjih radionica. Naš današnji rad je otvorenog tipa, dakle svi ste pozvani sudjelovati u raspravi, a sutra će se za riječ moći javiti samo zastupnici parlamenta, evropskog i nacionalnih, kao i izabrani govornici. Zato vas danas potičem da jednostavno uzmete riječ, da se bolje upoznamo. Imamo predstavnici nacionalne, e, ovdje danas predstavnike nacionalnih parlamenta, predstavnike Europskog parlamenta, stručnjaci koji su pozvani od strane UNESCO-a, to nam je jako drago, a isto tako imamo i predstavnike civilnog društva i organizacija koje se bave zaštitom kulturne baštine. sreo sam mnoge od vas tijekom ove godine i drago mi je što ste se odazvali mom pozivu. Poštovane kolegice i kolege, e, proteklih dana čuo sam stručnjaka koji je rekao da je nužna direktiva o europskoj kulturnoj baštini, da će tako situacija postati puno jednostavnija u ovom našem području. Vjerujem, ali kao što znate, takvo nešto je nemoguće, jer kulturna baština i kulturno nasljeđe je naprosto nešto što je u nadležnosti država članica, a ne Europskog parlamenta. Radi se o vrlo delikatnim, osjetljivim pitanjima pitanjima koje su značajno obilježile nacionalnim identitetom. To je nešto što svi prihvaćamo i to je polazišna točka. Međutim, želim također reći da je Evropska godina kulturne baštine postigla sjajne rezultate. Imali smo dijaloge na najvišoj razini između stručnjaka svih država članica o svim najvažnijim temama. E, to su teme koje su bile podijeljene u deset glavnih inicijativa, a naravno čut ćemo i od Evropske komisije više od toga. Ja sam izvjestitelj oko ove teme za Evropski parlament i zato sam doista pod dubokim dojmom koliko smo ozbiljnosti svi uložili u e, razgovor oko e, ovih tema. Zašto to posebno izdvajam? Zato što Evropska unija može samo napraviti nekoliko preporuka što se tiče kulturne baštine, a vi, predstavnici nacionalnih parlamenta, ćete moći onda to konkretizirati, pretočiti zapravo u kulturnu baštinu u vašim zemljama. Ja sam zatražio i pravnu službu. Gospodin Giovanni Mendola je ovdje kao naš pravni savjetnik. gospodine Dola će nam pomoći da se snažnije založimo za mm, rezultate Evropske kulturne baštine i za nastavak našeg rada. Zato bih vas sada pozvao da krenemo i da čujemo predstavnike Evropske komisije koji će govoriti o temi Prezentaciju će održati gospođa Erminija Šakitano e, koja djeluje u okviru glavne uprave EAK, tako da ću joj sada odmah dati riječ, a nakon toga i drugim kolegama. I nakon toga ćemo govoriti o drugim pitanjima vezano za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnog nasljeđa i u okviru zaštite okoliša kao šire teme, promicanje održivog turizma. Predlažem da nakon svakog izlaganja imamo određeno vrijeme za pitanja i odgovore. Zato potičem sve da uzmu riječ oko određene teme ili da istaknu primjere najbolje prakse. I na kraju ću nastojati sažeti našu raspravu, a to ćemo predstaviti sutra na plenarnoj u 9 sati. Prije no što krenemo s raspravom, želim samo reći nekoliko organizacijskih naputaka. U 18 sati i 20 minuta predviđen je mali domjenak. Prevođenje danas ide na svim jezicima i naravno web streamingom. Sada ću dati riječ gospođi Šakitano. Izvolite. Uh, Hvala lijepa predsjedatelju što ste mi dali riječ. Doista mi je velika čast biti ovdje danas s vama i govoriti o ovom iznimnom iskustvu, a to je organizacija i upravljanje godinom Evropske kulturne baštine. Željela bih podsjetiti da je to jedina Evropska godina u mandatu komisije Junkera. Europa je poznata po svom kulturnom nasljeđu a kasnije možemo, na primjer, spominjati različita povijesna mjesta, mjesta povijesne baštine koja su važna za povijest Europe i za način upravljanja našim kulturnim blagom. Uvijek je važno podsjetiti da kulturno blago nije nešto što smo pasivno, pasivno naslijedili. Trebamo aktivno djelovati i prenositi kulturnu baštinu na buduće generacije. E, naša kulturna baština, pogotovo ovih dana, sadrži vrijednosti sjećanja, lekcije koje smo naučili, koje su iznimno važne za Europu danas i za naravno viziju Europe u budućnosti. Kulturno nasljeđe ili baština sadrži povijesna iskustva, sadrži naše uspjehe, ali isto tako sadrži naše neuspjehe. E, I rezultate borbi, ratova koji su se odvijali na teritoriju Europe. To su iznimno važne pouke i upravo zato, što, e, zato je e, pravna osnova Europske kulturne baštine a u svezi onoga što su željeli postići komisija i parlament, odnosno i vijeći parlament, bilo je naglasiti važnost kulturne baštine i e, isticanje naše zajedničke povijesti, naših zajedničkih vrijednosti kao i jačanje našeg osjećaja pripadnosti Europi. Iznimno je važno dijeliti, učiti u evropskoj kulturnoj baštini. I naravno, godina evropske kulturne baštine bila je prilika razmisliti o tome kako bolje zaštititi, što učiniti da bismo prenijeli kulturnu baštinu budućim naraštajima. Jer kao što svi znamo, trenutačna situacija, odnosno situacija u sektoru kulturne baštine, upravljanje, institucije susreću se sa brojnim izazovima. Globalizacija, digitalizacija, problem prenošenja znanja s naraštaja na naraštaj postaje sve veći problem ovih dana. I upravo smo zbog toga odlučili djelovati na razini Evropske unije, dati podršku sektoru, napredovati i suočiti se sa izazovima. Moramo reći da su nas naši građani pozvali učiniti neke korake. Ako pogledate rezultate Eurobarometra, komisija ih je objavila krajem 2017. godine, vidjet ćete doista zapanjujuće i vrlo važne rezultate. Prvo, 84% ispitanika smatra da je kulturna baština važna za njih i za njihove zajednice. 80% ispitanika smatra da je kulturna baština važna za Europsku uniju. 82% ispitanika uvjereno je da je kulturna baština važna jer otvara nova radna mjesta. 80% ispitanika su ponosni na kulturnu baštinu i ono što je najvažnije, 70% ispitanika smatra da su ponosni na kulturnu baštinu koja nije u njihovoj domovini. Dakle, ponosni su na kulturnu baštinu koja se nalazi u drugim evropskim državama. To je iznimno važan podatak e, u jačanju smisla pripadnosti Europi. I upravo zbog toga je moto Evropske godine kulturne baštine bilo Mjesto gdje povijest ili prošlost susreće budućnost. To je naša kulturna baština. Važan resurs također za našu budućnost. Razvili smo ili napravili smo e, kampanju, web stranice i različite alate. Pozivam vas da pogledate ovaj video na ovoj web stranici. Danas na našem panelu možemo razgovarati podrobnije o nekim inicijativama koje su osmišljene za zaštitu cijelog sektora i bolju zaštitu e, evropske kulturne baštine. Evo samo nekoliko podataka o onome što smo do sada postigli. Organiziran je čitav niz događaja o osvješćivanju važnosti e, kulturne baštine u Europi. Zabilježili smo doista ogroman broj događanja, preko 11.500 događanja u cijeloj Europi. E, glavni događaj je zatvaranje Europske godine kulturne baštine održat će se u Beću 6. i 7. prosinca tu ćemo onda imati kompletne podatke jer se podaci mijenjaju. E, doprli smo do 6,2 milijuna ljudi s našim porukama u ovom trenutku. Jako puno projekata, projekata koji postoje i koji su financirani na europskoj i nacionalnoj razini su se uključili u Europsku godinu kulturne baštine. Radi se o preko 900 projekata na europskoj razini i preko 7900 projekata na nacionalnim razinama. Osim toga, imamo 229 projekata koji e, su financirani iz projekta Kreativna Europa E, a posebna proračunska sredstva su bila uključena u pravnu osnovu e, Evropske godine kulturne baštine. 29 projekata o kojima sam govorila bili su prije svega usmjereni na pripadnost, evropsku dimenziju kulturne baštine i na mogućnost da preko kulturne baštine izgradimo veći osjećaj pripadnosti Europi. Imali smo također i neke druge izvore financiranja tijekom Europske godine kulturne baštine iz programa Obzor 2020. E, mojih će kolege govoriti detaljnije o bročajnim podacima a druga sredstva smo dobili od projekata Erasmus+, Europa za građane, strukturni i kohezioni fondovi za regije su također ponudili svoja sredstva, tako da smo sredstva skupljali doista iz puno izvera. Europska godina kulturne baštine nije samo jednogodišnja e, zbirka kulturnih događaja. Ono što nas brine u ovom trenutku e, jest način na koji se odnosimo prema kulturnoj baštini. Želimo to naprosto promijeniti. Želimo e, u Europskoj godini kulturne baštine posebnu pozornost posvetiti e, izgradnji i očuvanju nasljeđa za budućnost. Zato imamo e, ovaj prikaz ledenog brijega, jer ono što se nasljeđuje za sljedeće e, je možda nije vidljivo u ovom trenutku, ali je iznimno važno za budućnost. Koji su temelji tog važnog nasljeđa? Temelji tog nasljeđa ukorijenjeni su u važnoj raspravi koja je započela 2014. godine na razini Europske unije i ta je rasprava uključivala sve europske institucije, vijeće, komisiju, parlament i sve dionike kao i predstavnike nacionalnih javnih uprava država članica. Ova važna rasprava je oblikovala potpuno drugačije načine e, kojima e, smo se krenuli baviti kulturnom baštinom. Na primjer, svi smo se dogovorili oko činjenice da kulturna baština treba biti promatrana holistički, dakle sveobuhvatno. E, trebamo razlikovati materijalnu, nematerijalnu i digitalnu dimenziju kulturnog nasljeđa i to na integrirani način. I upravo ja koja profesionalno radim u talijanskom ministarstvu, čini mi se da je to doista veliko profesionalno postignuće koje omogućava bolju suradnju. Još jedno važno postignuće koje smo ostvarili zahvaljujući e, raspravama koje su se odvijale u ovoj godini jest činjenica da je kulturno nasljeđe nešto što ne smijemo smatrati teretom, već resursom, nešto što može koristiti svim dimenzijama održivog razvoja, okolišu, gospodarstvu, društvu ili zajednici u cjelini a naravno iznimno je važno i za kulturni e, e, turizam u pojedinim dijelovima. Dakle, e, sve četiri dimenzije su dimenzije koje naprosto trebamo uzeti u obzir. Nije dovoljno jednostavno mjeriti rezultate, već trebamo postati proaktivni, raditi na integrirani način i uključivati ovdje sve politike u kojima kulturna baština predstavlja važnu sastavnicu. Evo nekoliko primjera. Na europskoj razini kulturna baština je sastavnica više politika. Politike zaštite okoliša uh, u istraživanjima, u turizmu, a isto tako je i važna sastavnica obrazovanja. Tako da, zahvaljujući strukturnim fondovima, ovdje dobivamo značajnu potporu i time jačamo lokalni i teritorijalni razvoj. Međutim, ukoliko ne koristite sve resurse ili sve prilike koje imate i na integrirani način, jednostavno radimo odvojeno po sektorima, u silosima, jer ne učimo jedni od drugih i nismo povezani. I upravo zbog toga a ja sam i schemu koju nalazimo u studiji koju je izradio program Kulturno nasljeđe Europe. Molim vas da pročitate tu studiju jer ju je izradio konzorcij Europa Nostra. Analizirali su preko dvije stotine studija učinka i došli do zaključka da integrirani, proaktivni pristup kulturnoj baštini treba činiti na holistički ili sveobuhvatan način. Kako ćemo sve to prebaciti na evropsku razinu? Pa radi se o konceptu mainstreaminga, a to je ono što već i imamo ugrađeno u našim ugovorima a i naglašeno je u pravnoj osnovi godine o europskoj kulturnoj baštini. Dakle, u pravnoj osnovi tražilo se od komisije da bolje organizira suradnju među sektorima i da istraži moguće sinergije među svim EU politikama. Možete zamisliti koliko je složen takav zadatak. Kako bi smo to i ostvarili. Mi smo osmislili vrlo složenu schemu upravljanja koju sada vidite. Ovo je arhitektura te scheme koja se temelji na pravnoj osnovni kulturne baštine, evropske kulturne baštine, odnosno godine evropske kulturne baštine. Dakle, upravljali smo na razini države članice, tu smo imali odbor, odnosno skupinu nacionalnih koordinatora koji su imenovani na nacionalnoj razini, jer kao što znate sve što potpada pod sferu kulture jest naprosto subsidijarno pitanje i nalazi se u nadležnosti država članica. I svakako tu se pojavila mogućnost koordiniranja aktivnosti na europskoj razini, razmjenjivati za znanje i dobre prakse između nacionalnih koordinatora. Onda imamo devet pridruženih država. Dakle, nismo se ograničili samo na Evropsku uniju, već smo uh, u Evropskoj godini kulture uključili devet pridruženih država. Europski parlament je bio u potpunosti uključen i sudjelovao je putem odbora E, u suradnji s nacionalnim e, koordinatorima kao promatrač. Europski parlament je bio nazočan i na sastancima. Predsjedatelj je također dio tog odbora, a predsjedao je jednim drugim važnim odborom, a to je odbor koji okljuplja sve najvažnije dionike u e, sektoru kulturne baštine. Dakle, radi se o najvažnjoj mreži, najvažnjoj platformi u kojoj su uključene i međunarodne organizacije kao što je Vijeće Europe, UNESCO i drugi. Najvažniji dionici kao Europa Nostra su također uključeni i jedan su od najsnažnijih pokretača e, rada odbora dionika. Europske delegacije su kroz svoje predstavnike također nazočne, a povezani su i sa odborom regija, sa ekosokom i sa Europskim vijećem. Dakle, to su sve dionici koji su uvijek uključeni. U srcu ove scheme imate DG obrazovanje i kultura. Ja pripadam toj e, glavnoj upravi koja je zapravo koordinator ovog e, složenog stroja a tu vidite i važnu sastavnicu, a to su sport, obrazovanje i mladi, tri najvažnije sastavnice u našoj glavnoj upravi. Osim toga, postoje i druge glavne uprave koje su uključene i surađuju s nama. 19 službi ukupno sudjelovalo je u radu e, godine Evropske kulturne baštine. Povratne informacije koje smo dobili od dionika do danas jasno pokazuju da se ovo ova schema, ova suradnja smatra jednim od najvažnijih postignuća godine Evropske kulturne baštine. Moram naglasiti da se suradnja odvijala doista s velikim entuzijazmom sa sviju strana. Imali smo zajednički plan, imali smo zajedničke ciljeve koje smo trebali ostvariti do kraja ove godine. Zato imamo takozvanih deset evropskih inicijativa. Ja danas neću ulaziti detaljno u svaku od ovih inicijativa, to bi trajalo predugo, i išli predaleko. Ja ću se povezati samo s inicijativama koje su povezane sa ovim panelom. Kao što sam rekla, Deset inicijativa prati naprosto čitav niz kratica koje su poznate onima koji rade u Briselu. Dakle, deset inicijativa gradimo oko četiri stupa. Prvo stup angažmana, drugi stup održivost, treće zaštita i četvrto inovacija. Što se tiče angažmana, tu smo koncentrirali naše napore posebno na mlade, na mlade naraštaje koji će naslijediti našu kulturnu baštinu. Jako puno naših aktivnosti usmjereni su, usmjerene su na obrazovanje, na e-twinning scheme, na snage solidarnosti i tako dalje. Zato smo ostvarili čvrstu suradnju svih dionika u ovom sektoru ili u okviru ovog e, prvog stupa. Drugi stup, stup održivosti. Stup e, održivosti e, okrenut je intervencijama Europske godine kulturne baštine koje trebaju stvarati održiv dohodak. Tu surađujemo sa općom upravom GROW, zatim environment ili okoliš. Imamo i naše kolege iz okoliša koji će kasnije objasniti kako se odvija ta suradnja, zatim glavna uprava za istraživanja i kolegi će i tu govoriti detaljnije i tako dalje. Treći stup, stup zaštita i četvrti stup inovacije. Što se tiče ova dva stupa, tu mogu biti detaljnije. Prvo, kratko, održivost. U stupu održivosti kratko ću samo obavijestiti o jednoj od najvažnijih inicijativa u kojoj smo sada uključeni, a to je održivi kulturni turizam jer turizam je iznimno važan dio lokalnog razvoja, ali istovremeno znamo da turizam trebamo razvijati i s njime upravljati na održiv način, jer pretjerani pritisak može biti škodljiv um, za kulturnu baštinu. Zato tu trebamo biti oprezni. Postoji skupina stručnjaka iz država članica koji u ovom trenutku raspravljaju i razmišljaju o primjerima najbolje prakse te proizvode smjernice za održivi kulturni turizam što će nam biti dostupno do kraja godine. Prvi pregled ovih preporuka moći ćete vidjeti na konferenciji u Beću 6. i 7. prosinca. U Pafosu čuli smo izlaganje 26. i 27. listopada o prvim nalazima, e, prvim smjernicama. treći stup, stup zaštite. Što se tiče zaštite, tu ću veću pozornost dati inicijativi koja se zove njegovati baštinu, razvijati standarde kvalitete za intervenciju na kulturnoj baštini. Ako je istina da je Europa poznata po izvrsnosti zaštite svoje kulturne baštine, isto tako je istina da dugo vremena nismo raspravljali, niti postigli dogovor, niti podijelili neka osnovna načela na kojima temeljimo tu zaštitu. I ne smatramo ta načela dinamičnima. Tako da sada otvaramo priliku za raspravu e, oko teme kvaliteta. E, želimo istražiti ako postoje određene sive zone, što je ono što je autohtono, što je ono što je autentično za Europu i posebno koliko je ta kvaliteta važna, koliko je važno naglasiti kvalitet kvalitetu i načela kvalitete kada koristimo evropske fondove za zaštitu kulturne baštine. Zašto je to važno? To je važno pogotovo ako želimo usmjeriti razvoj kulturne baštine prema korištenju fondova koji nam stoje na raspolaganju. Glavni cilj korištenja ovih e, fondova pokazuje da se možemo suočiti s određenim rizicima, odnosno da manje pozornosti pridajemo zaštiti kulturne baštine. I upravo zato je Europski parlament, a to želimo ovdje posobno naglasiti jer je gospodin Diakono bio izvjestitelj rezolucije Europskog parlamenta još iz 2015. godine i on je tada naglasio da je iznimno važno usredotočiti naše rasprave na kvalitetu. Što je to kvaliteta na europskoj razini? I komisija je uključila u svoje smjernice obavezatan sustav kontrole kvalitete kroz cijeli ciklus jednog projekta što se odrazilo i u inicijativi pod predsjedanjem Latvije. Konferencija je bila organizirana 2015. godine gdje se raspravljalo o tome koliko je važno razviti sinergije, interakciju između suvremene arhitekture, dizajna i očuvanja kulturne baštine, jer dijalog nije uvijek harmoničan. Evropska godina kulturne baštine 2018. uključila je sve ove ciljeve uz promicanje istraživanja, rasprava, zaštite i korištenja kulturne baštine uz suvremene intervencije u povijesnim okruženjima. Nedavno je Vijeće Evropske unije naglasilo koliko je e, važno poštivati kulturnu baštinu i to u zaključcima vijeća koji su naglasili važnost dakle e, kulturne baštine uz poseban naglasak na ciljeve mi promičemo kulturnu baštinu, ali ne smijemo zaboraviti ono što je e, cilj kulturne baštine, a to je vrednovanje vrijednosti iste. Tako da se komisija poziva uzeti u obzir izravani neizravni učinak kulturne baštine vezano za zaštitu kulturnog nasljeća i za potrebu kvalitetnih smjernica kako evropska ulaganja ne bi umanjivala ili štetila kulturnoj baštini. Tako da je komisija počela raditi na ovoj temi, e, osnovala je radnu skupinu stručnjaka ta skupina radi otvoreno i transparentno. Počeli smo raditi kao skupina stručnjaka jer se tim poslom mogu baviti samo stručnjaci, međutim svrha ove radne skupine je proizvesti rezultate koji će biti pristupačni i uključivi i koje će moći razumjeti i obični ljudi, da tako kažem, dakle ljudi koji nisu stručnjaci u sektoru. Zato imamo integrirani pristup, a glavni čimbenici koji su e, uključeni su mnogi, ne samo stručnjaci. Ovo su rezultati, ovo su sastanci koje smo imali. Proizvodimo sada upravo prvi nacrt našeg dokumenta o kojem će se raspravljati 22. i 23. studenog, vrlo brzo na konferenciji u Veneciji. Nakon toga komisija otvara javnu raspravu o temi. Ono što je također važno reći jest pogledati kako radimo u našoj glavnoj upravi. Obzor 2020 2019. godine podržati će osnivanje ili kreiranje društvene platforme stručnjaka i dionika koji će nastaviti razmjenjivati ideje o ovoj temi. Dakle, nakon što izradimo prvi dokument o načelima kvalitete na razini Europske unije, rad se nastavlja u okviru obzora 2020. This Ovo su datumi konferencija, kao što vidite. I ovdje su vam još navedeni različiti detalji o ovom našem javnom natječaju koji je upravo raspisan a rok je do 14.3.2019. možete podnijeti prijavu. Još jedna važna inicijativa je inicijativa baština, ugrožena baština. Dakle, borba protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima i upravljanje rizicima na različitim e, povijesnim lokacijama, odnosno lokacijama naše kulturnog baštine tu imamo različite komponente. Jedna se bavi to, baš borbom protiv e, nelegalne trgovine, a druga je zapravo povećanje razine svijesti, podizanje razine svijesti o opasnostima koje prijete kulturnoj baštini. Što se tiče borbe protiv ilegalne trgovine, vi znate da već postoje zapravo postoji jedan zakoniti okvir ali postojeći okvir se uglavnom svodi ona tri dokumenta koja sam vam već navela u ovoj prezentaciji. I taj postoje, međutim, taj postojeći okvir se uglavnom usmjerava na potrebu da se izbjegne izvoz evropsko kulturne baštine ilegalni izvoz, naravno izvan Evropske unije. Trenutno se mi koncentriramo dakle na zaštitu naše europske kulturne baštine i želimo spriječiti da se ona raznese, raskomada i, ilegalno trguje njome. Međutim, kad smo vidjeli koliko je razaranje na Bliskom istoku i koliko smo vidjeli da je zbog svih tih oružanih sukoba došlo do e, zapravo raznošenja i uništavanja kulturne baštine tamošnjih e, velikih civilizacija koji se danas još krijumčare i prodaju u Europi, onda smo se počeli raspravljati o tome kako ćemo sankcionirati i kako ćemo de facto napraviti jedan pravni akt kojim ćemo sankcionirati, odnosno kriminalizirati i kupnju i prodaju takvih kulturnih dobara izvan Evropske unije, unutar Evropske unije. Trenutno je taj prijedlog zakona u parlamentarnoj proceduri. E, što znači da moramo i taj novi prošireni zapravo pravni okvir popret, prvo podržati i onda ga još e, posebno nadopuniti različitim mjerama edukacije za ljude koji se time bave da znaju općenito o čemu je riječ. A to radimo u suradnji sa UNESCO-om. I tu imamo različite vrste edukacije, samih ljudi koji trebaju prepoznati o čemu je riječ, znati koje su vrste umjetnina u pitanju, kao i za stručno usavršavanje za pravosudne službenike i ljude koji se u pravosuđu trebaju kasnije baviti procesuiranjem i sankcioniranjem takvih krijumčarenja. Osim klasičnih oblika seminara i klasične edukacije i usavršavanja imamo i e-learning, dakle može i online ići. Zatim imamo i razmjenu naših iskustava i tu um, ponovno naš program Obzor 2020 će um, podržavati e, sve ove programe i pomagati da se nastavi razvijati ta naša borba i da se nastavi jedna žustra rasprava među članicama o tome. Zatim, imamo um, i naravno module edukacija o korištenju novih tehnologija u borbi protiv takve ilegalne trgovine, jer moramo znati naravno i vrijednosti i korijenje, dakle odakle to dolazi, koliko to vrijedi, kak, na kojim načinima, kojim putevima se škrijumčari, ko su zainteresirani kupci, koja su tržišta i tako dalje. Zatim mi vrlo intenzivno radimo i na području borbe protiv, odnosno e, shvaćanju kako ćemo općenito e, spriječiti, dakle i prepoznati sve moguće opasnosti koje mogu biti kao i prirodne katastrofe, klimatske opasnosti po našu kulturnu baštinu. Cilj nam je da se integrira recimo kompletna zaštita kulturne baštine u strategiju borbi ili prevencija od prirodnih katastrofa i sličnog, što rade svaka zemlja članica za sebe. Dakle, u upravljanju različitim katastrofama imamo sustave koji za sada još nisu povezani sa sustavima zaštite kult, prom, spomenika kulturne baštine. I sad što radimo? Sve postojeće informacije mapiramo i sve kompletno naša znanstvena istraživanja, studije koje su napravljene i njihove rezultate, sve što je dakle provedeno na europskoj razini i te važne nalaze do kojih smo došli, rezultate svih tih studija, to mapiramo, stavljamo naravno i u bazu podataka koje onda povezujemo sa ovim postojećim i sa nacionalnim planovima. Jer je vrlo bitno da znamo što se točno događa u svakoj zemlji članice, pogotovo zato što svi znate da imamo ovaj sustav zbog toga i jako dobro surađujemo sa glavnom upravnom EKO za ekologiju. Dakle, imamo taj sustav evropske civilne zaštite i vrlo je bitno znati šta postoje već na razini zemalja članica kako bi razvili onda bolju još suradnju, uspostavili još bolju suradnju na evropskoj razini i kao što smo rekli ugradili tu dimenziju zaštite kulturne baštine u sve naše planove nacionalne protiv prirodnih katastrofa i slično. I stoga je naša glavna uprava usvojila je jedan sjajan instrument koji naime u okviru sustava Kopernikusa, a to će moj kolega kasnije bolje objasniti, e, kako to radimo i kako povezujemo ovo što smo mi mapirali s onim što se događa u zemljama članicama. To ćete malo kasnije čuti. Dakle, što se tiče boljeg upravljanja kulturnom baštinom, nalazi studije, rezultati do kojih smo došli i pouke koje smo izvukli iz toga jesu da moramo na svim razinama popraviti kooperaciju, e, koordinaciju naše suradnje. I to kako unutar samih e, zemalja članica na nacionalnoj, pa čak i regionalnoj i lokalnoj razini, tako posebno između svih njih na europskoj razini. Jer postoji velika razlika između onog što mi znamo teorijski u praksi i onog što možemo e, u teorijski u našim planovima što možemo u praksi na kraju primijeniti. Pritom jasno bitno da ne izgubimo prave prioritete iz vida. Zatim, imamo vrlo važan i zanimljiv izvor informacija i znanja koji se kojeg su razvili naši kolege u glavnoj upravi za znanstveno istraživanje Research. I zahvaljujući njihovim naporima smo proveli čitav niz studija koji su nam pomogli da popravimo upravljanje u na području zaštite kulturne baštine. Mislim da ovih nekoliko slajdova možemo preskočiti jer bi bili previše detaljni. Još jedna važna stvar kojom se bavimo je zapravo razvijanje vještina kojima ćemo očuvati i zaštititi našu baštinu. Jer mi znamo da su profesije koje se bave u Europi kulturnom baštinom e, možda nedovoljno koordinirani ili nedovoljno uvijek e, usmjereni. Imamo mi naravno istaknutih stručnjaka na raznim centrima u Europskoj uniji, ali treba tu dakle povezati to i razviti upravo tu dimenziju kod, e, u tim različitim profesijama koje su relevantne za zaštitu kulturne baštine. To je dakle vrlo bitno razvijati, dizati razinu znanja i razvijati vještine. Primjerice, činjenica je da nacionalne administracije imaju sad smjenu generacija, recimo novi ljudi koji dolaze, ne stižu naučiti od ljudi koji su se tim bavili i odlaze u mirovinu dovoljno, dakle da dođe do tog prijenosa znanja. I sad je onda problem da oni ljudi koji preuzimaju te dužnosti jednostavno nisu dovoljno opremljeni za to. Nemaju dovoljno ni nasljeđenog znanja, a s druge strane im nedostaju vrlo često i različite vještine da bi mogli sve digitalne instrumente koristiti koji im trebaju to imate od muzeja što možete vidjeti kad, kako kustosi tu rade do toga da recimo E, ljudi koji rade u ostalim državnim službama i bave se zaštitom kulturnih baština. Stoga ćemo u Beču uskoro predstaviti e, rezultate studije koje smo o tome proveli, da vidimo kakvo je stanje u Europi to pogledno i dati naše preporuke. Pri čemu ćemo naravno naglasiti što po našem mišljenju treba pojačati i napraviti na europskoj i na nacionalnoj razini kako bi se razvile te vještine kod ljudi koji se time bave. I na kraju imamo još nešto vrlo kratko da vam predstavim, to je Baština za sve, program koji se bavi time kako ćemo primjerice angažirati više lokalne zajednice kako bi bolje se shvatilo i na terenu i u pučanstvu koliko je važna kulturna baština. Jedan vrlo važan projekt u tome je Far Away, daleko, daleko udaljeno da tako kažemo i tu uh, se radi recimo, to se provodi u zemljama koje su potpisale konvenciju s Farosa o zaštiti kulturne baštine i koje u tome sudjeluju sada, u tom programu. Evo, moj kolega će preuzeti riječ kasnije i onda će vam dati još neke detalje. Ali ja sam o što sam govorila. Međutim, ja sam samo ukratko dati pregled. Što se događa, još da spomenem, prošlog tjedna smo imali jedan poseban sajam E, i tu smo na tom sajmu evropskih inovatora i zaštitara smo pokušali e, vidjeti kako ćemo jače razviti sinergije i to ne samo iz znanstvenog razvoja znanosti, nego i ljudi koji dolaze iz poduzeća, koji se profesionalno bave nečim što je relevantno za naše područje i da vidimo kako mogu oni primjerice u praksi bolje primijeniti rezultate do kojih su došle znanstvene studije provedene na europskoj razini i kako bi to naravno došlo do jačih sinergija. A na kraju završavam sa jednim pogledom na budućnost. U europskom planu koji za kulturu, rada za kulturu koji je nedavno usvojen na prijedlog komisije, u tom dakle dnevnom redu za kulturu planu rada se navodi kako će komisija predstaviti jedan akcijski plan za zaštitu kulturne baštine. Što znači da mi učimo iz svih ovih iskustava koje smo stekli i svih e, lekcija koje smo iz toga izvukli i razmišljamo o tom akcijskom planu za budućnost, jer smo uvjereni da ono što danas činimo nije samo važno za sve nas na europskoj razini, nego je važno i za svaku zemlju članicu i to i za buduće generacije. Naravno, jedna važna komponenta akcijskog plana biti će mogućnost da se nastavi sa promoviranjem integriranog i međusektorskog pristupa zaštiti kulturne baštine i da nastavimo sa ovom složenom, kompleksnom, ali vrlo uspješnom strukturom upravljanja na kojoj smo radili, koju smo vam kratko predstavili. Prvi korak za nas eh, je bilo uključiti u sljedećem našem raspisanom natječaju za kreativnu Europu 2019. uključiti tu dimenziju kulturne baštine kako bi nastavili dakle dizati razinu svijesti o njezinoj vrijednosti i važnosti za zajednički europski prostor. Ovdje bih ja prekinula sa svojom prezentacijom. Sve informacije i detalje možete naći na našoj web stranici a nastavljam će moj kolega. Hvala lijepo. Prije no što sada pređemo na druge govornike koji dolaze iz drugih glavnih uprava i ja sam htio tu dati neke male komentare. Vi ste vjerojatno vidjeli da je gospođa Šjakitano govorila puno o tome kako nas je Europski parlament pratio u ovom našem projektu Kulturna baština, Evropska godina kulturne baštine, pa da vam kratko objavim, objasnim o čemu je riječ. Dakle, kao što znamo prema ugovorima, parlament je legislativno tijelo i nikad ne treba djelovati kao egzekutiva. Međutim, parlament je ovdje bio dio tog projekta i to je onda značilo za nas da prvo to za nas predstavljalo zapravo jedan znak razumijevanja, shvaćanja i ako hoćete velikodušnosti Europske komisije koju je, je komisija svojedobno pod malteškim predsjedanjem iskazala vis-a-vis kulturne baštine i vis-a-vis značenja, s obzirom dakle na pozadinu te velike važnosti kulturne baštine, da nam je dala zapravo veću ulogu nama u parlamentu. I sad činjenica da negdje u prosincu, 6. ili 7. prosinca će u ću, koliko se sjećam kako ste rekli, biti održana velika svečana završetka te godine. Jer vidite, to je simbolično odabran grad. Budući da je taj grad uvijek predstavljao jedan most između istoka i zapada sa vrlo, vrlo simboličnom e, težinom i zato nije uopće slučajno uopće nije slučajno odabran. A sada bih molio gospodina Martina i gospodina Fatinija i gospodina kolegicu njihovu da nam daju gospođa, gospodin Martens ima riječ da nam govori nešto o novim materijalima, tehnikama u konzerviranju naše kulturne baštine. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, evo, Pozdravljam ovdje sve predstavnike Europskog i nacionalnih parlamenta i sve kolege. Uvijek je velika čast govoriti na ovom mjestu, u ovom odboru i zaista sam zahvalna na prilici koju ste mi ponovno ukazali. Ja ću dakle iz e, prezentacije moje kolegice Erminije preći u detalje inicijative broj 7 a to riječ je o zaštiti i o rizicima koji prijete našoj kulturnoj baštini. Dakle, kao što je već rekla kolegica, ja ću vam dati neke detalje o recimo ovom konkretnom Kopernikusu i kulturnoj baštini. Vidite, to su možda dvije stvari koje su malo različite i malo naoko se čine jako dalek, udaljene jedna od drugog. Jer Kopernikus je vezan za svemir i sad se čovjek pita šta može svemir i svemirski program učiniti za našu kulturnu baštinu koja je doista vezana za prošlost. Ali da vam samo dam onaj kontekst i okvir da bolje razumijete. Vjerojatno ste svjesni da Europska komisija u ime Unije ima dva programa svemirska, jedan je Galileo se zove, uglavnom je to evropski GPS sustav za geopozicioniranje, imamo i onaj drugi, to je Kopernikus, koji se bavi uglavnom nadzorom. To su dakle sateliti koji skruže oko zemlje kako bi stalno promatrali našu zemlju. U oba slučaja Evropska komisija, odnosno Evropska unija, naravno, E, radi zoniranje, dakle po zonama radi sa tim satelitima što je jako bitno. I čitava Europa se na taj način kroz to i geopozicioniranje, stalne promatranje mogla po zonama podijeliti i biti zapravo cijela u detaljima obrađena, jer nijedna zemlja pojedinačno to ne bi bila u stanju učiniti, jedino ovako u zajedničkom projektu. Kao što vidite, to je najnapredniji program promatranja nadzora na svijetu. Nemaju ni kinezi, ni japanci, ni rusi, ni amerikanci, ni jedan napredniji program za nadzor. I to je program koji djeluje već 20 godina. Taj program počeo prije 20 godina na jednom jezeru u Lago Maggiore u, mjestu koje se zove Badeno u sjevernoj Italiji. To je bio početak tog programa. I samo da vam kažem nešto o tome kako se još i popravio taj nadzor u zadnjih 20 godina. Ovdje imam dvije fotografije vam točno pokazuju mjesto gdje je ta inicijativa počela. Vidite, to je dakle mjesto na Lago Maggioreu i to prije 20 godina je ova snimka snimljena i to ga je snimio jedan američki satelit Landsat. A ovo je isto mjesto koje je recimo snimljeno, koje je snimio jedan od europskih eh, satelita iz u lipnju 2018. jedan od onih naših sentinela čuvara, se, tako se zovu ti naši sateliti u okviru programa Kopernikus. I vidite koliko smo uznapredovali, kako smo precizni i dobri. Mogao bih vam sad jako puno govoriti šta sve Koperniku znači, šta može i što je to de facto. Međutim, ovdje ukratko da vidite što radimo. Ovdje vidite u sredini ovog slajda vidite snimku, fotografiju tog satelita. I sad vidite, dakle, podaci e, koje taj satelit snimi i promatra mogu de facto e, se zapravo dati informacije s najrazličitih područja pomorskog, skopna iz atmosfere, dakle kvalitetu zraka i tako dalje, ali isto tako možemo zahvaljujući Kopernikusu podržati različite hitne mjere unutar civilne zaštite i tako dalje. Zatim sigurnost na moru i tu možemo isto tako dati jako puno nadzorimo, možemo nadzirati sve moguće gusare na moru, ilegalne krijumčare ljudi ili bilo čega i tako dalje. A isto tako veliki doprinos bitan za klimatske promjene jer gledamo i promatramo kako se i kojom brzinom i kojom količinom tope glečeri na sjeveru i bilo gdje drugdje i kako izgleda zagrijavanje. Kad govorimo o kulturnoj baštini, ovo je recimo jedan od slajdova koji smo dobili za neke svoje radionice vezano za prostor, kako izgleda recimo kulturna baština iz svemira gledano. Mi znamo da ima jako puno mjesta kulturne baštine na svijetu i znamo da imamo popis kojeg UNESCO stalno ažurira, ali ovdje vidimo dakle mjesta prirodne ili e, kulturne baštine kako se izgledaju, kako su ugroženi, kako se uništavaju i tako dalje. Ovo je recimo vrsta fotografija koju možete dobiti zahvaljujući snimke iz satelita. Satelit e, recimo otprilike tisuću km daleko od zemlje i vrti se u orbiti znači odnosno 10 do 12 km. Može ići još više, ali vidite koja je rezolucija ovdje, kako je dobra. Može biti još i bolja. A neki sateliti mogu ići čak na 30 cm rezoluciju sa svojim snimkama. Ovdje su neke fotke koje smo našli na internetu, ali imamo i neke svoje. Dakle, ovdje točno vidite kako izgleda recimo Australija, treća je Samara u Iraku, zatim Angkor u Kambođi, a dolje ono je ponovno gr greben u Australiji koji prolazi i na kraju imate zaboravljeni grad u Sahari koji je ponovno vidite kojom preciznošću smo napravili te snimke. A sad, koji su sve prijetnje svjetskoj kulturnoj baštini? Na ovim fotografijama vidite ponešto od toga. Na prvoj fotki, fotografiji vidite recimo zra, očišćenje zraka. Koliko je to opasno po spomenike kulturne baštine. Druga Druga opasnost je vezana za ratove i oružane sukobe. Oni mogu recimo uništavaju takve spomenike i nemate načina da tu intervenirate i zaštitite spomenike u takvom jednom ratu. Treća stvar su recimo prirodni događaji katastrofe. Primjerice i prirodnim putem neke stvari mogu nestajati, recimo uslijed potresa, poplava, erozije tla i tako dalje ali šta mi sve generiramo kroz naše Kopernikus i njegove usluge, je, to nam pomaže da analiziramo koji su konkretno rizici. Recimo kod onečišćenja zraka vidimo koji su glavni onečišćivači u zraku o koji su izvori tog onečišćenja i kako zaštititi, kako intervenirati koliko možemo. Ili recimo kod e, različitih ratnih sukoba vidimo kako je nešto izgledalo prije napada i poslije kako je izgledalo nakon jednog oružanog sukoba kad je tu rat prošao preko takvih e, spomenika i onda vidimo koliko je u kojoj mjeri razoreno i tako dalje. Možemo eventualno nešto preventivno poduzeti za druge. Kod e, prirodnih katastrofa isto tako možemo recimo kod poplava možemo pomoći intervencijama civilne zaštite isto kod požara ili kod potresa. Zatim, prva postaja koja vam je poznata je recimo da možemo stalno recimo kod e, ilegalne sječe drveta, to je posebno gadno i grozno za zaštitu prirodnih e, spomenika kult, dakle naših e, prirodne baštine. Mi tu pratimo točno koliko se šuma ilegalno posjeklo, vidimo otprilike i ko je to radio i gdje je to drvo završilo i naravno na taj način pomažemo tom danas kasnijem sprečavanju istog. A ovdje vidite recimo klocet urbane jezgre Rima. I vidite ovdje recimo ispod e, Rima kako izgleda tlo, kako se tlo pomiče, šta se podiže, šta se spušta, zbog prometa, zbog svega što se događa. I gledajući ovdje te, da kažemo, podzemno razvijanje, možemo i razviti, osim naravno onečišćenja kroz zrak, možemo vidjeti gdje se mora zaštititi dijelovi grada da ne propadnu zbog eh, pomicanja terena. Ovdje vidite snimke iz Sirije koji su vrlo specifični. Vidite, ova snimka na samom dnu je vis pod visokom rezolucijom dolazi iz Google Eartha zemlje, a gore imate nešto manju rezoluciju. Međutim, sa Googleom možete dobiti novu snimku svakih tri ili pet godina, uglavnom to ne možete ni kontrolirati. Međutim, kod našeg Sentinela, našeg čuvara satelita, dobivate nižu rezoluciju, ali možete dobiti snimku novu svaka dva do tri dana. Tako da vi možete točno pratiti i identificirati kad je došlo do prvih promjene i kako su se dalje razvijale i to je jako bitno jer e, recimo između 4.11.8.2016. znamo da je na području ratnih sukoba Sirije i Iraka došlo do velikih uništavanja kulturnih e, spomenika i tu smo mogli točno vidjeti te promjene. Dakle, ovdje su vam primjeri onog što Kopernikus radi kako bi pomogao u opravljanju našem zaštite spomenika, recimo kod eh, pomicanja terena, potresa i tako dalje, kod recimo različitih zagađenja koje napadaju naše spomenike, kod zakopanih podzemnih arheoloških eh, nalazišta, kod razora različitih razaranja nalazišta kod e, prevelikog i neplanskog širenja gradova i tako dalje. Ali možemo i više toga napraviti. Gdje možemo otići na našem putu? Imamo sad posebnu radnu skupinu koja analizira šta bi mogli dalje napraviti i kako bi se mogli poboljšati proizvodi koji će nam pomoći zaštititi kulturnu baštinu. I mi smo naravno dogovorili da vidimo kako može Kopernikus tu pomoć. Italija se ponudila da preuzme vodstvo u toj radnoj skupini, ali mnogo zemalja članica se pridružilo i on, u toj radnoj skupini koja radi dakle, na budućem planu rada Kopernikusa u zaštiti kulturne baštine. Ali da vam kažemo da ono nije sa tim satelitom, naravno jest predviđen za stručnjake za svemir. Međutim, podaci koje dobivamo koriste svima nama i oni nam omogućavaju da vidimo što možemo učiniti naravno, na taj način imamo i promociju, promoviramo različite nove poduzeća, to je jako dobro inovativna, koja donose nove inovativne aplikacije, da vidimo šta sve možemo napraviti sa podacima koje posisamo, pokupimo iz, iz onog što nam sateliti iz Kopernikus programa daju. Uglavnom, mi imaš, znači, jako puno informacija i detalja i na našoj web stranici. ako imate bilo kakvih pitanja, tu imate kontaktne adrese, mi smo vam uvijek na raspolaganju. Hvala vam lijepo. Yes, uh, thank you. Hvala, gospodine predsjedatelju. želim dobar dan. Doista mi je čast što vam se ovdje mogu obratiti i što ću vam govoriti o onome što mi činimo kako bismo podržali znanost kulturne baštine. Dakle, ovdje ćemo govoriti o inicijativi broj 10, to je upravo malo čas spomenuto. Kako biste bolje razumjeli o čemu govorimo i što je konzervacija kulturne baštine, pokazat ću vam ovdje, e, poslužit ću se ovdje analogijom medicine. Svi znamo što je liječnik, što je lijek, e, preventivno liječenje i skrb. Dakle, e, što se ovdje događa? Dakle, imamo e, baštinu, to je pacijent, konservator ili restaurator, to je liječnik, a imamo i kemičare koji su tu da stvore nove lijekove, a onda imamo i e, ovu remedial conservation, drugim riječima tu se e, e, intervenira u upravo u dijelo, umjetničko dijelo ili u artefakt. To odgovara ovom, ovoj medicinskoj intervenciji, a preventivno zdravlje to je preventivna konzervacija. Dakle, ništa ne činite na razini artefakta, ali e, poduzimate neke preventivne mjere u svrhu zaštite. Dakle, radi se ovdje e, o e, zapravo zdravlju, zdravstvu i svaka dijagnoza je specifična. Ne postoji jedno rješenje za sve. Eto, poslužio sam se ovom analogijom misleći da bi vam to moglo bolje dočarati čime se bavimo. E, kulturna baština dio je e, programa Europske unije e, iz okvira 1986. kao i obzira 2020. 500 milijuna eura upravo je posvećeno kulturnoj baštini, to je skoro od 100% više od 1997. godine. Čuli smo u prvom, čuti ćemo u panelu broj 1 više informacija o ovome. Razvijaju se dakle nove tehnologije i tehnike e, kako bi se e, dakle, e, radilo na konzervaciji kulturne baštine, te o dio obzora 2020. a program se zove M NMBP, drugim riječima nanotehnologija, napredni materijali e, koji e, se e, koriste u te svrhe. U ovom programu smo pokrili nisko budžetnu konzervaciju, ali isto tako i konkretne razvoje, inovativna rješenja za konzervaciju kulturne baštine 20. stoljeća. Do kraja obzora 2020 tu govorimo o više od 45 milijuna eura, osam puta više nego prošle, e, u prošlom razdoblju. Ovaj e, broj kojeg se možda sjećate, 66 milijuna, to ste čuli u prethodnoj prezentaciji, to zapravo dolazi iz činjenice da e, neki e, od ovih podprograma mogu biti e, zapravo sastavni dio drugih programa. Evo, pokazat ću vam neke od projekata, bilo da su završeni ili da su još u tijeku. Dakle, ovdje imamo nano katedralu i nano beton. I e, ovdje se radi dakle o građevini, dakle radi se o zaštiti za e, različite e, tipove e, katedrale, spomenike u različitim zemljama Europe, opere i tako dalje, različite klimatski uvjeti, ali i različiti materijali. A i nova beton, konkret, oni se bave dakle zaštitom betonskih spomenika Evo ovdje vidimo neke primjere iz Latvije, e, Poljske, Španjolske i tako dalje. Ovaj drugi e, transparent koji je ujedno i zadnji odnosi se na konzervaciju e, filma i fotografija smart tehnologijama, pametnim tehnologijama, dakle E, drugim riječima e, sve što se temelji na celulozi. Imamo i Nano Restart, e, to je tvrtka koja se bavi čišćenjem i renovacijom, odnosno restauracijom slika, umjetničkih slika. Ovdje vidimo baš jedan primjer Picasso. Ne smijemo zaboraviti poruke koje dobijamo od zajednice konzervatora, restauratora i znanstvenika koji se bave zaštitom e, kulturne baštine. A poruka je sljedeća znanost e, za e, koja ide u prilog kulturne, zaštite kulturne baštine ne prima dovoljno sredstava. Postoji čitav niz molbi na EU razini međutim e, one vrlo često ne mogu e, uspješno se okončati zbog e, nedostatka adekvatnih sredstava, te je stoga potrebno povećati proračun za kulturnu baštinu na razini Europske unije. E, dosta smo uznapredovali projektom e, digitalizacije kulturne baštine, ali još puno toga treba učiniti. E, radi se tu o Um, upravljanju kulturnom baštinom, ali uh, takva uh, konzervacija putem digitalne baštine, digitalnim putem ne može zamijeniti pravu uh, zaštitu i restauraciju artefakta i prave baštine. Imamo e, također i recimo neke jednostavna pitanja i probleme. Recimo što se tiče javne nabave za e, restauraciju, tu se e, naročito daje stavlja naglasak na tehnike gradnje i restauracija, a istraživanje je tu manje prisutan. Međutim, istraživanje je vrlo često važan element koji je prijeko potreban, te treba stvarno poboljšati znanstvena saznanja o zaštiti kulturne baštine. E, tu se e, naglašavaju također i najbolje prakse. U nekim državama članicama postoje jako dobre, jako dobre procedure, jako visoki standardi i e, to su upravo te dobre prakse koje treba podijeliti sa svima kako bismo zajednički povećali razinu e, kvalitete naše e, zaštite kulturne baštine. Hvala vam lijepa. Ja ću vas zamoliti sada da nakon ove prezentacije imate na umu da možemo i dozvoliti samo dvije minute za pitanja i odgovore. Evo, sada želim samo reći da Nažalost, ovdje u parlamentu vrijeme mjerimo u minutama. Vidite da se nalazimo pod velikim pritiskom.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 E, dobar dan, dolazim iz Beća gdje će se upravo održati zaključna konferencija Evropske godine kulturne baštine. Mi smo doista ponosni na to, na to što će se doista zaključna konferencija održati u Beću. U Beću imamo jako puno građanskih inicijativa koje posebno prate kako se postupa s kulturnom baštinom. U ovom trenutku raspravlja se oko toga da će UNESCO možda ukinuti neke, neka naša e, područja e, zbog izgradnje e, nevodera u samom gradu Beću. Bećani su doista osvjetljivi na svoje zgrade i doista im je žao što se takve stvari događaju. Italija je već rekla da imaju Ministarstvo za kulturno nasljeđe, mi to u Austriji nemamo, te se prostorno uređenje određuje na razini grada i općine ljudi koji spekuliraju građevinskim zemljištem nažalost škode zaštiti kulturne baštine radi se o nekom ambivalentnom osjećaju politika nije dovoljno snažna i ne želi dovoljno zaštititi kulturnu baštinu to dakle nije pitanje niti društvene socijalne agende niti zaštite okoliša već naprosto građevinskog lobija jednostavno dođe bager i poruši ono što je bila naša kulturna baština. Zato vas lijepo molim da u Beću podržite građansku inicijativu koja se snažno zalaže za održanje naše kulturne baštine. Nažalost, do sada čini se sa slabim rezultatima. Hvala vam lijepa. E, dobar dan, ja sam Feliz Montes, predstavljam Španjolsku u parlamentu. I drago mi je što smo čuli sva ova objašnjenja vezano za 2014. do 2018. kada smo doista imali kulminaciju tog područja i Evropsku godinu kulturne baštine. Drago nam je što sam čuo sve o inicijativama, ova četiri stupa, jer je iznimno važno dati poseban poticaj kulturnoj baštini. Mislim da je jako važno razmisliti i o drugim stupovima e, koji su ključni za zaštitu e, evropske kulturne baštine. To je prvo solidarnost, e, to je nešto što zajednički moramo izraditi, međugeneracijska i međuteritorijalna solidarnost. Ja sam u prošlosti bio gradonačelnik e, u gradu Langranha u pokrajini Segovija i tu e, imamo određena iskustva povezanosti teritorija, građevine i građana. Dakle, prvo solidarnost. Na drugom mjestu drugi e, važan stup je jednakost, socijalna, ekonomska jednakost i e, radna jednakost. Ne možemo govoriti o održivom turizmu ako istovremeno ne govorimo o jednakom pristupu radnim mjestima. I na kraju, treći element je pristup, dostupnost kako za e, one koji stvaraju, koji štite kulturnu baštinu, tako i za sve naše građane. I na kraju još jedan temeljni stup, a to su posljedice, implikacije koje kreću iz razdoblja edukacije, obrazovanja i kasnije se transverzalno prenose kroz sve sektore. I ja ću završiti predsjedatelju, neću zlopotrebiti vrijeme, međutim na kraju je iznimno važno reći da trebamo nadvladati koncept kulturnih politika i prestati govoriti o kulturi u politici. Kultura je važna za evropski krajobraz E, a stupovi na kojima se temelji kultura jesu kulturna baština kao pravo, kao, kao vrijednost i kao resurs. Hvala vam. Eh, ja sam Marta de la Cruz, zastupnica za Španjolsku i meni je također vrlo drago što sam ovdje i zahvaljujem svima koji su održali, održali svoja predavanja. Međutim, Govornica se ne služi mikrofonom, samo trenutak. Oprostite. Ja sam htjela napomenuti da trebamo možda još razmišljati o nečemu što je rekla gospođa Skitano, a to je povezanost kulturne baštine i posljedice e, prirodnih katastrofa. U Španjolskoj se to dogodilo s e, potresom u Mursi i u Orkiju, tu je uništena čitava kulturna baština jednog vrlo bogatoga grada. Kako ćemo povratiti kulturnu baštinu u tim trenucima? Zapravo nedostaju nam specijalizirani stručnjaci, nedostaju nam uredi za to i mislim da bismo i na tome trebali raditi u Europi. E, treba trebali bismo doista imati e, obrazovane zanatlije, zanatlije koji su e, spremni preuzeti obnovu kulturne baštine kada je ona uništena prirodnim katastrofama. Restauracija kulturne baštine se gubi ili ponekad e, u potpunosti nemoguća jer nemamo zanatlije koje to više znaju ili mogu raditi. Thank you. Hvala.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 Hvala lijepa. Ja se zovem Federović, dolazim iz Poljske, zastupam u Poljskom senatu područje kulture. Što se tiče španjolskih primjedbi, ja ću gospođi zastupnici reći da što se tiče restauracije i konzervacije kulturne baštine nakon e, katastrofa, mi imamo doista e, radnike koji raspolažu tim vještinama, surađujemo s Ukrajinom, sutra ću o tome govoriti e, nekih pet minuta. A sada bi i predsjedatelju predstavio jednu knjižicu, jednu brošuru gdje govorimo o obnovi kulturne baštine grada Varšave. E, održan je sastanak, e, skup sa više od 200 sudionika e, i izradili smo vrlo važne preporuke koje su usvojene na tom skupu te bih ja ovdje u parlamentu ostavio ovu knjižicu, ovu brošuru uz preporuke. Sve se može naravno pronaći i na internetu. Eh, već eh, se duži niz godina bavim ulogom kulture u Europskoj uniji. Napravili smo također i kodeks u Barceloni eh, u tu svrhu još 2003. godine, tako da mi se čini da je ovo vrlo važan trenutak za europsku povijest i za kulturnu baštinu. Zato trebamo reći da zahvaljujući kulturi, zahvaljujući obrazovanju, mi danas ovdje ostvarujemo naše prave europske vrijednosti i drugi slijede ove vrijednosti jer je evropska povijest doista vrlo složena. A što e, točno piše u ovoj knjižici, u ovoj brošuri? E, tu se obraćamo Svjetskom odboru za kulturnu baštinu obraćamo se UNESCO, obraćamo se Svjetskoj banci i svim drugim međunarodnim organizacijama koje se bave kulturom ili raspolažu sredstvima. Ja ću predsjedatelju dati ovu knjižicu. Zahvaljujem. Izvolite. Idemo dalje. Ne znam tko se sada e, još javlja za riječ, ali imamo vremena samo za jedno pitanje još, pa su onda odgovori na redu. Hvala lijepa. Zovem se Dimitri Sevastakis, dolazim iz parlamenta Grčke. E, moje pitanje je sljedeće. A odnosi se na ono što su kolege govorili o stup u održivosti. Postoji nešto što se zove ideološka održivost, a ne samo gospodarska održivost. Jer svjesni smo da postoje još neke dimenzije, na primjer ruralno gospodarstvo, nečišćenje okoliša i tako dalje. Ali s druge strane Također, cijeli razvoj naših država utječe na kulturnu baštinu. A tu prije svega mislim na razvoj i izgradnju naših gradova. To je nešto što danas guši, da tako kažem, kulturnu baštinu. Te po mom mišljenju, se ovdje otvaraju i pitanja ideološke održivosti. Ideološke održivosti kulturne baštine na današnjoj razini. Tako da i parlament i komisija imaju e, vrlo važnu ulogu, a to je stvaranje pravnog i tehničkog okvira, pravnog okvira i tehničkih pravila za zaštitu kulturne baštine. Hvala lijepa. Želi li još netko uzeti riječ? Izvolite. Dobar dan, Liljana Sanestu, senatorica ili zastupnica u Europskom parlamentu, odbor za obrazovanje. Želim reći nekoliko riječi o prezentacijama koje smo čuli. Prezentacije su mi se jako svidjele, pogotovo ona gdje ste uspoređivali medicinu sa kulturnom baštinom. Doista ste vrlo slikovito e, pokazali kako pati kulturna baština, slično poput pacijenta. Kod nas u Rumunjskoj imamo odljev liječnika, a liječnici naprosto napuštaju Rumunjsku i odlaze u druge države. Iako su um, sjajno obrazovani, iako se otvaraju nova radna mjesta, liječnici nas napuštaju. Isto vrijedi i za kulturnu baštinu. Kulturna baština, slično kao i lješnici, pati. Pati u ovom trenutku. Zato želim ukazati na strukturne fondove, strukturne fondove koji su važni za kulturnu baštitnu baštinu. Strukturni fondovi su nešto čemu se veselimo u Rumunjskoj, jer smo u ovom trenutku uz to zaštitili čitav niz kulturno važnih e, zgrada, ali ponekad vrlo teško imamo pristup e, tim fondovima. Na primjer, nakon obnove pojedine zgrade zgrada treba biti dostupna svima E, široj javnosti, međutim to često nije slučaj. Često se obnavljaju zgrade koje služe državnim vlastima, na primjer općinske zgrade ili vijećnice u kojima nemaju svi dopus, e, dopuštenje ulaziti. Možda se može posjetiti samo jedan dio te zgrade, a ne cijela zgrada. Zato bismo se mi založili da se te zgrade očuvaju, ali uz pomoć fondova i uz za zaštitu sviju. A spominjali ste i sustav kontrole kvalitete. Kontrola kvalitete je nešto što treba biti na snazi i djelovati za vrijeme cijelog projekta obnove pojedinog kulturnog dobra ili zgrade. Dakle, kada e, procjenjujemo koja država može ili ne može sudjelovati u izgradnji ili realizaciji ovih projekata e, trebamo poštivati one standarde koje smo si sami zadali. I sada doista posljednja intervencija. Izvolite. Hvala lijepa. I hvala svima na vrijednim doprinosima. E, hvala lijepa i na zanimljivim izlaganjima. Želim samo reći nekoliko riječi o registriranju ili evidentiranju kulturne baštine. Ne smijemo zaboraviti da smo često suočeni s rizicima u odnosu na kulturnu baštinu. Ovdje ne govorim samo o područjima kao što je sjeverni dio Cipra ili možda Sirija gdje su e, cijeli gradovi i e, e, kulturni dragulji koji su tamo postojali naprosto izbrisani s lica zemlje. Ne smijemo zaboraviti niti prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe koje mogu uništiti ogromne površine koje eventualno predstavljaju važan dio zaštite kulturne baštine. Zato mislim da bismo trebali registrirati ili evidentirati kulturnu baštinu u odnosu na rizike, napraviti neku vrstu elektroničkog zemljovida ili karte kako bismo znali točno nakon svake katastrofe ili svakog sličnog incidenta ili događaja, kako bismo točno znali rekonstruirati, obnoviti uništena kulturna dobra. Hvala vam. Zahvaljujem. A sada ću dati riječ našim gostima za odgovore. Naturally, I, can respond partly because I would be very happy to... Uh, ja mogu samo djelomično odgovoriti. Ne mogu nažalost odgovoriti na sve jer to bi značilo da nemamo problema, ali svakako moramo promijeniti način upravljanja kulturnom baštinom. Vaša su pitanja potvrdila da je nužno graditi holistički pristup kulturnoj baštini. Ne možemo dobro funkcionirati ako, na primjer, nemamo dobru edukaciju lokalne populacije vezana za vrijednost kulturne baštine. Ljudi svakako odlučuju i o razvojnim projektima i o ideologiji. Ideologija se mijenja, a ljudi tek naknadno shvaćaju stvarnu vrijednost kulturne baštine. S druge strane, iznimno je važno da E, pitanje pristupa kulturnoj baštini bude e, dozvoljeno svima, ako ljudi ne mogu ulaziti u te zgrade, uživati u njihovoj ljepoti, kako bi onda mogli i cijeniti njihovu važnost ili vrijednost. Dakle, dostupnost je jedan od najvažnijih aspekata. Želim samo naglasiti da ćemo 4. prosinca po prvi puta dodijeliti nagradu Access City, dakle dostupan grad, što je naša inicijativa nagrađivanja onih gradova koji su poduzeli neke korakte, korake kako bi e, prostori, javni prostori bili dostupni svima. Imamo dvije posebne nagrade za gradove koji su poboljšali pristup svojim kulturnim e, znamenitostima. Po prvi puta E, to je nagrada koja pripada i gradovima koji imaju manje od 50.000 stanovnika. Ideja je bila upravo naglasiti važnost kulturnog nasljeđa u manjim lokalnim ili ruralnim zajednicama. E, nagrade će dakle biti dodijeljene 4. prosinca na Europski dan zaštite osoba s invaliditetom. Nadalje, pitanje edukacije profesionalaca, tu se u potpunosti slažem s vama. Preporuke su razvijene na razini radne skupine OMC, tu su bili stručnjaci i iz edukativne i iz kulturne sfere, zato što smo uvjereni da trebamo surađivati jer doista postoji evropski okvir za edukaciju, European Framework for Education. A netko je spominjao iz DANATE, Mi svakako radimo na tome jer nije dovoljno imati samo profesionalce u tradicionalnom smislu već doista imamo neprocjenjivu vrijednost u vještinama, u zanatima i e, to su zanati koje trebamo razvijati u svim razinama, privlačiti mlade ljude u službeno formalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i kako prenositi znanje na novi naraštaj kada stari naraštaj odlazi u mirovinu. To je ključno pitanje. Doista, događa se da živimo kao u nekoj vremenskoj bombi, jer jedna generacija odlazi, odlaze s njom i znanja, ništa se ne prenosi na mlađe naraštaje. Situacija je doista dramatična. Eto, to bi bilo sve što bih rekla u ovom trenutku. Hvala. Hvala. Ovime e, mogu samo ovome samo me mogu nadodati. Nisam stručnjak, ne mogu odgovarati na pitanja, ali mogu samo reći svoju, svoje jedno razmatranje. E, vrlo smo često čuli spominjanje određene vrste rizika koje se spominje sa oružanim ili vojnim sukobima i onda e, rizik koji nosi e, klimatske promjene. A ja se bojim još nečeg, odnosno e, Bojim se nečeg što bih nazvao komercijalno nasilje u odnosu na kulturnu baštinu koja polako, polako napada kulturnu baštinu, pogotovo u mom, mojoj državi kulturni spomenici stariji od tisuću godina potpuno su uništeni, pretvoreni u cement iz čistog neznanja i zbog različitih građevinskih komercijalnih interesa. Radi se dakle o problemima koje trebamo dodati. Ne radi se samo o ratovima ili eh, prirodnim nepogodama, radi se jednostavno o neznanju, o e, nepoštivanju ili o lošoj restauraciji koja također uništava kulturne spomenike. O tome možemo raspravljati u sljedećoj fazi jer sada dolazimo do druge razine prezentacija. Gospodin Papuljas iz glavne uprave Envi ima riječ. Izvolite. Dobar dan, dame i gospodo, i hvala vam lijepo na pozivu na ovaj sastanak. Ja radim u glavnoj upravi za okoliš i to u jedinici za zaštitu prirodnih dobara. I sad ću vas ovdje upoznati malo sa našim aktivnostima i pokazati vam pobliže kakve su veze između zaštite prirodnih i kulturnih dobara, odnosno naše baštine. Fokus našeg rada je na svim onim mogućnostima koje nam nude e, evropske mreže u okviru Nature 2000. Kao što znate, to je zapravo stup našeg cijelog rada koji pokušava e, zaštititi najugroženije ekosustave sa najugroženijim vrstama u Europi. Trenutno mi pokrivamo, naš tajništvo zapravo pokriva čitav, čitavu mrežu kopnenu tih mjesta, ali se širimo i na pomorska ekosustave. Dakle, sad govorimo o vezama između zaštićenih prirodnih e, zaštićenih e, lokaliteta prirodne baštine, prirodnih dobara sa lokalitetima kulturne baštine. Imamo čitav niz e, vrlo činjeničnih razloga da to vezu pojačamo. Dakle, ugroženi ekosustavi su obično vezani sa kulturnim pejsažima koji govore akcijama i o djelovanju ljudi tijekom proteklih tisuća i tisuća godina. I vidjeli smo vrlo jaku vezu između ljudskih djelatnosti i prirode. Također činjenica Dakle, da imamo vrlo jako prostorno preklapanje između naših e, zaštićenih lokaliteta prirodnih, e, prirodne baštine i kulturnih baština. Istodobno mi smo stalno zapravo sve više uviđamo da se iz takve jedne zapravo djelatnosti naše suradnje zapravo imamo sve više ekonomske koristi. Imajući to na umu, ne smijemo zanemariti bitne prijetnje po ove naše pejsaže i područja kojima prijete iste opasnosti. Sve to ukazuje naravno na zajedničko integrirano upravljanje tim područjima prirodne i kulturne baštine. I to područja gdje možemo razmišljati o razvijanju sinergija između konzerviranja i zaštite jednih i drugih e, dobara naših baština o tome kako ćemo popraviti komunikaciju između jedne i druge djelatnosti, zatim potiče razinu svijesti među stanovništvom i u lokalnim zajednicama i razviti generalno sinergije koristeći sve financijske resurse koje su nam na raspolaganju. A sve to naravno u cilju ne samo da očuvamo i restauriramo, nego i da povećamo potencijal za stvaranje različite novih radnih mjesta u okviru, dakle na području ovih održivih djelatnosti koje su relevantne za našu konzervatorsku djelatnost. naravno, svi imaju i vrlo bitne prednosti u okviru Naturu 2000 u smislu da u Europi imamo jak pravni okvir koji podržava ta područja i čuva ta područja, i mislim da je dakle iz našeg zakonskog okvira koji je vrlo precizan za zaštitu prirodnih dobara možemo puno toga izvući i za zaštitu kulturne baštine. Mi smo identificirali i različite mjere koje bi trebalo poduzeti da pojačamo recimo naš kapital koji imamo u prirodnim dobrima i kulturnoj baštini. To bi recimo bio doprinos sa naše ekološke, da kažemo, strane ovoj godini, Europskoj godini kulturne baštine 2018. Da vam pokažemo ovdje različite pojedinačne slučajeve koje dobro ilustriraju potencijalnu sinergiju između ta dva područja. I to su recimo objavljene različiti primjeri iz gotovo svih zemalja članica među kojima smo vidjeli zbilja važne preklapanja i sinergije. Primjerice u materiji u Italiji, koja će biti sljedeće godine prijestolnica kulture u Europi, to je područje koje je dio čitave mreže Natura 2000 i na široko je poznato to mjesto. On je domaćin ujedno vrlo Ehm, dakle u tom mjestu se nalaze vrlo važne kulturne, spomenici kulturne baštine, a postoje tu propisi koji se odnose i na zaštitu prirode u tom području, pogotovo ugroženih vrsta, svjetske ugroženih vrsta u toj prostori koji žive u tom habitatu i naravno kulturnih spomenika. Ono što trenutno radimo, ono što se odvija jedna dubinska analiza da kako bi bolje shvatili ova prostorna preklapanja između zaštićenih područja i prirodne baštine i kulturne baštine. Drugo, pokušavamo analizirati područja sinergije između zaštite prirode i zaštite kulture, vidjeti koji su ključni elementi za uspjeh kako bi zauzeli jedan integrirani pristup i zajamčili održivi turizam i naravno povećali koristi koje se na održivi način mogu iz toga izvući za zajednicu. Rezultate naših analiza smo do sada objavili i pokazali jedno bitno preklapanje između svih lokaliteta svjetske baštine i lokaliteta i habitata iz Nature 2000 vidjeli smo da je to puno veće nego što smo općenito očekivali na početku. Više od 2000 takvih lokaliteta je praktički se preklapa. Primjerice od 336 jedinstvenih lokaliteta svjetske kulturne baštine u Europskoj uniji veliki dio je, se ili kompletno nalazi unutar jednom područja koje je zaštićeno kao prirodno dobro unutar 2000 ili se barem u velikoj mjeri poklapa s tim područjem. Ovdje imate još jednu sličnu snimku, ali čak i ću kad vidite, kad govorimo o miješanim takozvanim vrijednostima u zaštićenim područjima, prirodnim i e, kulturnim i tu se to u cijelosti dakle se preklapaju dakle lokaliteti svjetske kulturne baštine koji su takvi od unesco proglašeni sa lokalitetima i habitatima iz e, naše nature odnosno iz svih direktiva o zaštitečenim vrstama. Primjerice imate onda recimo ko područja koja izgled, koriste sredstva iz sustava za zaštitu iz nature ili iz programa Europa Nostra. To su dakle uglavnom ili pod Natura 2000, taj program za zaštitu prirodnih dobara i ta sredstva se onda dakle mogu dvostruko koristiti. Ovo su područja gdje potičemo tu sinergiju, recimo kod nagrade za izvrsno upravljanje za različite projekte iz programa EU Natura 2000. ili kada slavimo svake godine 21. svibnja Dan prirode, Evropski Natura dan ali vidite ovdje zajedničke su prijetnje koje ugrožavaju ta područja i tu smo ponovno izvukli nekoliko ilustrativnih primjera. Mi smo kod analize tih najčešćih prijetnji analizirali recimo turističke aktivnosti ili nekontrolirano širenje gradova i recimo raz, izgradnju različite infrastrukture bez adekvatnog urbanističkog i prostornog planiranja. To sve ukazuje na slične izazove s kojima se takva područja, bilo pod prirodnom, bilo pod kulturnom zaštitom, suočavaju. Ali na kraju želimo naglasiti i mogućnosti koje, šanse koje se iz zajedničkog upravljanja takvim zaštićenim područjima mogu izvući. Evo ovdje imate primjer iz Austrije gdje je jedan upran upravljanja na snazi koji ulazi u, uzima u obzir i zaštitu pod spomenika kulture i ugroženih vrsta i dakle zaštitu prirodnih dobara. Ovdje vidite kako izgledaju naše analize e, svih tih mogućnosti i izazova iz kojih onda rezultata naših tih analiza koje provedemo mi formuliramo naše preporuke za bolje integrirano upravljanje, a ujedno pokušavamo ist otvoriti nova radna mjesta za održivi lokalni razvoj, pogotovo u regijama gdje je, turističkim regijama gdje radimo naravno na održivom razvoju turizma. Te preporuke koje se razvijaju imaju naravno veze sa boljim pristupom podacima, boljom komunikacijom, boljim E, razumijevanjem problema i zatim istraženjem zajedničkog jezika između različitih jedinica lokalne uprave koje još uvijek djeluju prilično izolirano i nepovezano jedne s drugima. Mi želimo tu šutnju, tu izolaciju prekinuti. I pokušavamo dakle pojačati tu našu integraciju tih dviju politika kroz različite projekte. Ujedno radimo na dizanju razine svijesti o važnosti integriranog upravljanja zaštitom obaju vrsti kulturnih i prirodnih dobara. Mi smo naravno spomenuli recimo tu turizam, ali imamo i razvoj svjetski. To su velike aktivnosti koje moraju biti održive i koje moramo koordinirati s našim naporima a onda potičemo razmjenu primjera najboljih praktičnih primjera među lokalnim zajednicama kako bi prekinuli njihovu izoliranost i zatim im pomažemo da nađu sredstva koja su na raspolaganju posebno kroz europske fondove za takve djelatnosti. Evo to je ono gdje smo mi, s čim se mi bavimo. A imamo jednu malo informativnu brošuru ako vas zanima da vidite točno što smo mi do sad uspjeli učiniti, što smo postigli, a mislimo da tu ima jako puno šansi za daljnji razvoj sinergije i na uzajamnu korist svih koji sudjeluju u takvim aktivnostima. Hvala vam lijepo. Hvala. Zadnji govornik je gospodin Oriol Matalonga iz UNESCO. Izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepo. pasamos un poco Hvala vam. Idemo na jedan južni jeznik, jezik, idemo malo na španjolski da bismo istaknuli i jezičnu kulturnu raznolikost ovog doma. Ja ću sada zbog privoditelja govoriti engleski, a žao mi je jer sam sve pripremio na engleskom. Ali evo, Pravo <laughs> mi je zadovoljstvo i za UNESCO i za mene osobno biti ovdje danas s vama jer se borimo za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu u ovom trenutku. Eto, pruža se jedinstvena prilika raspravljati sa nacionalnim i europskim zastupnicima o europskoj kulturnoj baštini, a pogotovo u ovoj sjajnoj godini, a to je bila godina europske kulturne baštine, uz želju da s vama podijelim informacije o projektima na kojima radimo E, projekte koje zajedno rade različite institucije Evropske unije s unesco u ovoj godini kada slavimo i obilježavamo evropsku kulturnu baštinu. Sada, nažalost, prelazim na engleski jer je prezentacija na engleskom. Dakle, suradnja, riječ je o suradnji između UNESCO, i Evropske unije. Kao što znate, UNESCO ima jednu dugu, dugu, vrlo staru vezu s Evropskom unijom i to kroz u sektorima kulture, zaštite spomenika, i Evropska unija je zapravo naš ključni partner, UNESCO partner. Budući da obje organizacije dijele iste vrijednosti i vrlo usko surađuju kako bi ostvarili zajedničke ciljeve. S obzirom na predmet o kojem danas govorimo, a to je kulturna baština, mi imamo 350 lokaliteta koji su zaštićeni kao um, lokacije kulturne baštine, a, imamo i 89 od toga u Europi koji su na popisu e, UNESCO-ovog nematerijalne kulturne baštine i koji su primjeri govore o kulturnoj tradiciji, načinu življenja u Europi. Europska unija je sad imala ovu divnu priliku tijekom ove godine istaknuti ove vrijednosti kao dio svog europskog identiteta i kao naravno jednu važnu kariku u svom europskom projektu. Jer je to, jer nemojte zaboraviti da su kultura i kreativnost uvijek povezani, Nemoj, ne smijemo to nikad zaboraviti. A kultura kao dio našeg identiteta je uvijek naš cilj, njezina zaštita. Prema tome, UNESCO je vrlo sretan što usko surađuje sa svim institucijama Evropske unije, posebno i um, dakle da ovdje isteknemo da Evropskom komisijom i relevantnim glavnim upravima i to kao što je već i malo prije spomenuta na svim područjima koja su nam poznata, ali i drugim općim glavnim upravama kao recimo DG Grow, dakle glavnom upravom za rast i razvoj, kao i sa međunarodnom dimenzijom naše ove evropske godine kulturnog, e, kulturne baštine i također surađujemo u borbi protiv e, ilegalne trgovine e, artefaktima kulturne baštine i isto tako mi se sljedećeg tjedna sastajemo recimo u Parizu sa sucima, tužiteljima, carinicima i kako bi raspravljali ovu specifičnu temu, a to je borba protiv krijumčarenja artefaktima i to zaštićenim artefaktima kulturnih i to ne samo u Europe nego i susjednih država ili čak iz čitavog svijeta koji dolaze na europska tržišta i tako dalje. Prema tome, tu je jaka jedna međunarodna dimenzija u toj našoj suradnji. Osim toga, raspravljamo dakle, u našoj u našim različitim e, suradnjama, pogotovo sa e, općom upravom SDEFKO i ostalima, kako povezati recimo evropsku pomoć u razvoju sa većom pažnjom na zaštitu kulturne baštine u zemljama Bliskog i Dalekog Istoka i Azije ili recimo zemljama gdje kao u Siriji i ostalima postoje veliki ratni sukobi pa je kulturna baština totalno ugrožena. Prema tome vidite na koliko, da kažemo, stupova se bazira naša suradnja. A kao što je kolegica prije već naglasila, Arminija, u uskoj suradnji unutar e, evropskih tijela. Ja bih htio naglasiti interinstitucionalnu suradnju koja je vrlo bitna između recimo komisije, parlamenta, vijeća i odbora regija. Sve te institucije zajedno na evropskoj razini, svi ti ljudi koji tamo rade, rade na tom holističkom sveobuhvatnom prihvatu zaštiti kulturnih baština. Prema tome, članovi odbora kult ovog parlamenta najbolje znaju o čemu govorimo i njima želimo posebno zahvaliti na njihovoj potpori UNESCO i našim mjerama do sada i našim programima koje smo provodili. A upravo je ovo sve skupa i bilo moguće zahvaljujući pripremnom radu kojeg je taj odbor odradio, Europski odbor za kultur, kult, za kulturu, zajedno sa relevantnom glavnom upravom komisije. Naravno, kroz perspektivu turizma smo posebno proširili ovaj naš integrirani holistički e, participatorni pristup kako bi lakše došli do širokih krugova našeg građanstva i uključili više lokalne zajednice. Vidite, prije ili kasnije ćete imati ovu aplikaciju koju ovdje vidite na svojim smartfonovima. I Vidjet ćete, riječ je o tom, e, riječ je o aplikaciji koja govori o putovanjima kojima možete upoznati svjetsku kulturnu baštinu. To je dakle jedna platforma za tu aplikaciju koju smo mi razvili zajedno sa National Geographicom i naravno kompletnim europskim institucijama i to je, dakle, pokazuje nam put preko svih globalnih mjesta kulturne baštine i omogućavaju individualni kakve hoćete posjetiti posjete time. Jedan od e, ciljeva te inicijative je bio da ona manje poznata lokalitete evropske kulturne baštine učinimo vidljivijim, prisutnijim i zapravo privučemo više posjetitelja, a Europa je naime domaćin upravo spektakularnih, nevjerojatnih lokaliteta kulturne baštine i artefakata. Mi smo različitih spomenika. Mi smo razvili ovdje i četiri glavne teme za ta putovanja prekroz ta mjesta. Ovdje imamo dakle antičku Europu, romantičnu Europu, kraljevsku Europu i kroz takva putovanja otkrićete Europsku uniju u potpuno novom svjetlu da vidite kako ta nevjerojatna mjesta kulturne baštine unutar Evropske unije, ta zaštićena mjesta, koliko govore o povijesti, o kulturi, o našoj civilizaciji, o našem identitetu. I mi smo tu surađivali sa upraviteljima dotičnih spomenika, sa lokalnim zajednicama, sa lokalnom ekonomijom i svim dionicima koji su za to interesirani. Međutim, glavni cilj čitavog tog projekta je promijeniti način na koji ljudi putuju kroz takva mjesta lokalne kulture kako bi oni ostali duže kako bi stekli jedno dublje znanje, veće znanje, kako bi bolje upoznali vrijednosti iz takve kulturne baštine i molim, naglašavam tu vrijednosti i koliko to znači za cijelu zajednicu i za nas kao narod. Mi smo do sada identificirali više od 400 ovakvih naših e, mjesta na koje smo onda uključili u ovu aplikaciju, ovaj program. I to smo dakle radili sa svim dionicima lokalnim kad smo izrađivali ovu aplikaciju. To su dakle to su bile sve moguće vlasti koje se bave i turizmom, odbori za turizam, ljudi koji se bave upravljanjem tih kulturnih dobara, lokalne zajednice, svi lokalni dionici iz gospodarstva, stručnjaci za turizam kao i za povijest i zaštitari i tako dalje. Svi su oni, dakle svi zainteresirani dionici i relevantni E, čimbenici tu dali svoj važan doprinos u nastanku te aplikacije. Prije dva tjedna smo u Parizu u glavnom sjedištu UNESCO-a održali prezentaciju tog programa, dakle to je bilo u okviru naravno Europske godine kulturne baštine. To je bio jedan event koji je naravno obilježen prvenstveno našim željom da zahvaljujući takvoj jednoj aplikaciji radimo na izgradnji održivog turizma na dobrobit svih lokalnih zajednica i naravno ta inicijativa je bila nadopunjena sa svih strana upravo od strane lokalnih e, dionika. Taj projekt e, se smatra prvom ikada web mrežnom platformom koja je posvećena svjetskoj kulturnoj baštini i a ona je zapravo krenula sa, u život i počela djelovati u rujnu 2018. a kao što kažemo prije dva tjedna u Parizu imala ono svečanost tom prigodom. Mi se nadamo da ćemo i proširiti tu platformu, to trenutno radimo s vama na tome, a planiramo u sljedećih mjeseci, kao što smo rekli, to bitno proširiti. Na kraju još samo nekoliko riječi o toj vezi između kulture i turizma. Kao što znate, to je jedna od naj od najbrže rastućih sektora u svjetskom gospodarstvu, kulturni turizam i koji unosi u sebi potencijal da bitno doprinese ostvarenju, ostvarivanju održivih eh, ciljeva razvoja. Ne smijemo zaboraviti agendu za 2030. To je napokon dio našeg svakodnevnog posla. Trenutno 40% ukupnog prihoda iz turizma u svijetu dolazi od kulturnog turizma, a taj ukupni prihod turizma je zapravo iznosi oko 10% ukupnog svjetskog prihoda. Prema tome, turizam mora zaštititi kulturnu baštinu i promovirati kreativnost u svakom obliku pogotovo recimo one lokalitete koje su navedeni na unesco popisu zaštićenih mjesta kulturne baštine. Mi gledamo kako se mijenjaju recimo danas kulturni turisti. Primjerice mladi ljudi koji danas žele putovati, one da kažemo milenijske mladi koji žele na licu mjesta sve provjeriti i vidjeti. I sad znamo koje su implikacije tu skrivaju za kompletne lokalitete svjetske kulturne baštine i one koje su na unesco listi pogotovo. Zahvaljujući ovoj suradnji na kojem smo stvarili ovu platformu, to je danas puno lakše moguće njima ostvarivo. Hvala. A sad imam veliku dilemu pred sobom. I to, predviđeno je bilo da sada imamo rundu pitanja i odgovora. Međutim, nemamo jednostavno dovoljno vremena. Imam nekako dojam da vi u svojim javljanjima ne postavljate samo pitanje ili uopće ne u tolikoj mjeri, nego iznosite i svoja mišljenja. To su naravno vrlo važne i vrijedne informacije jer dolaze sa terena iz zemalja članica, iz lokalnih zajednica i razlikuje se naravno jer vi dolazite iz svih naših zemalja članica. Bez vašeg inputa, bez vaših informacija ni mi ne možemo dobro raditi i ne možemo ni dovršiti rad napore na našem godini svjetske e, evropske kulturne baštine. Stoga su vaše intervencije jako dobrodošle, ali imamo vremena koliko imamo, izvolite. Republika Portugal i membro da komisija... Ja sam Barira Dušantuš iz Portugala e, gdje e, radim u parlamentu, tamo sam zastupnica. Nešto o portugalskom stanju. Dakle, Portugal se posebno posebno brine za provedbu tehničkih analiza istraživanja. Mi surađujemo sa sveučilištima i znanstvenim institutima i drugim organizacijama kako bi stekli dublje spoznaje i izvršili dublje analize naših spomenika kulturne baštine u Portugalu. Imamo tri specijalizirane zapravo javne institucije koje se time bave. Jedan laboratorij, to znanstveni laboratorij za arheološka i arheološke i nautičke studije. Očuvanje naime naše kulturne baštine nama je jako, jako važno, a proteklih godina smo i uspjeli postići neke bitne napretke. Recimo prošle godine smo uspjeli onu vojnu utvrdu Venecijacu potpuno rekonstruirati, ne samo popraviti, nego i na novo izgraditi, kompletno rekonstruirati, zato smo koristili jasno sredstva iz europskih fondova za obnovu i restauraciju povijesnih zdanja a surađujemo i u programima za razvoj gradova uz naravno jako konzerviranje e, povijesnih jezgri. Mislimo da se kulturna baština mora bolje e, bolje se tu mora upravljati na tom području i to integriranije naravno na, uz evropsku koordinaciju. Mislimo da Evropska unija treba tu voditi glavnu riječ i upravljati, mora biti da kažemo kormilar svih tih napora. Postoje čitav niz inicijativa koje idu u tom smjeru unutar Europske unije, ali moramo biti svjesni da smo izloženi ogromnim izazovima i da moramo jednostavno zajednički postupati i zajednički napredovat. To je za nas jako bitno, za naše građane i to je strašno bitno da očuvamo i ojačamo jedan zajednički europski identitet. To naravno govori o onoj inkluzivnoj snazi koju naša kulturna baština donosi upravo na tome da nas objedini. I zato mislim da moramo svi sudjelovati u upravljanju našim kulturnom baštinom, a koordinirati to može jedino evropska razina, kao što smo rekli. Hvala. Dobar dan. Još jednom e, moram još jednom uzeti riječ jer doista moram postaviti jedno pitanje zbog ljudi gdje živim. Ja sam gradonačelnik grada koji ima malo više od 6000 e, stanovnika imamo dakle e, oko sebe i prirodni park i dio smo Natura 2000 ali moram reći da mnogi ljudi iz ruralnih područja o kulturnoj baštini znaju puno ali opet s druge strane institucije žele zaštititi kulturnu baštinu. Iznimno je važno zaštititi kulturnu, baš, zaštititi kulturnu baštinu, ali ta mjesta ne pretvoriti u e, razglednice, odnosno u mjesta koja će jednostavno izgledati kao nešto što je umjetno izolirano od vremena i prostora u kojem se nalazi. Dakle, zaštititi ta mjesta znači ujedno zaštititi radna mjesta ljudi koji tamo žive, njihove običaje, njihove tradicije koje su stoljećima tamo e, ostale živjeti, zaživjele i održale se. Dakle, smatram da je nužno transverzalno shvatiti ovu zaštitu. Zaštitu prirode s jedne strane, a s druge strane e, fiskalno ili porezno oteretiti sve te osobe e, koje želimo da žive u tim područjima i da ujedno E, štite kulturnu baštinu u svojim područjima. Jer ukoliko to ne učinimo, ljudi će pobjeći iz tih ruralnih krajeva. Naprosto e, nećemo imati nikoga koji živi uz kulturnu ili prirodnu baštinu, te parkove prirode e, ili druge ljepote, e, ali ljepote bez ljudi jednostavno nisu, nisu dobar put. Dakle, moramo istražiti simbiozu između prirode i kulture. To je nešto što želimo zaštititi na obje razine. E, me ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του E, ja ću se nadovezati na ovo što sam upravo čuo. Ja dolazim iz Grčke. Tamo e, postoje urbanistički problemi zbog e, arheoloških iskopina. Imamo puno spomenika koji su izvan gradova. Tako da postoji veza između urbanista i osoba odgovornih za urbanizam i seljaka, ali i lopova. Drugim riječima onih koji će e, zlouporabiti tu baštinu e, koja e, nije čuvana i iskoristiti je. Nadalje, puno toga se nalazi u moru tako da se postavlja problem sigurnosti, nadziranja. To je od ključne važnosti. Međutim, ne možemo samo računati na e, sustav razmjene ili na jedan metafizički e, pristup e, kojim bismo bili ponosni na baštinu. Moramo imati jedan fleksibilni protokol e, parlament, Europski parlament ima e, mogućnost da ohrabri usvajanje novih zakonodavstava, novih, novog zakonodavstva, novih zakona koji bi e, na neki način približio tu baštinu građanima, te ozakonio ili zakonski uokvirio ta nova kultu, otkrića, kulturalna otkrića, otkrića naše baštine. Dakle, radi se o jednom pluridisciplinarnom pristupu. Ova baština je dio našeg života, a ne nešto što je izvan našeg života i što posjećuju turisti. Oprostite što sam bio ovako dugačak, ali mislim da je izuzetno važno e, razmišljati o ovome i ovo bi trebala biti okosnica budućeg rada e, parlamenta. nu e avem suficient nu Nažalost, diktatura to ne funkcionira, ali ne brinite se, mi imamo sada dovoljno vremena. Međutim, ova točka koju ste iznijeli je mislim, jako bitna vezi Putina, ali tu postoje i pravne posljedice. Mislim da bi tu trebali malo pravnih e, savjeta, a među nama je gospodin Mendola iz pravne službe, pa neka on e, da svoje mišljenje. Izvolite. Yes, thank you. Good Hvala, dobar dan. E, Giovanni Mendo, ja sam iz pravne službe Europskog parlamenta. E, to je u nekoliko navrata danas spominjano. Kulturna baština i očuvanje iste je sigurno nešto o čemu države članice trebaju razmišljati. Međutim, postoje neki aspekti koji su relevantni za samu Europsku uniju. Htio bih vas podsjetiti da u smislu članka 3 dakle, e, sporazuma o funkcioniranju Europske unije, kaže se da e, će e, Europa čuvati svoju kulturnu baštinu, a u ugovoru o funkcioniranju Europske unije u članku 167 se kaže da zadaća približavanja zajedničke baštine građanima je e, ona koja pripada Europskoj uniji, a naročito e, očuvanje e, kulturne baštine. Dakle, to je uvedeno mastriškim sporazumom. Međutim, i prije toga je Europa temeljem općih principa imala svoju ulogu, važnu ulogu u očuvanju kulturnog, kulturne baštine, evo recimo nezakonita trgovina kulturnom robom je e, svakako e, bila dio e, toga, iako smo tu imali različitu pravnu, pravnu osnovu. Što se tiče očuvanja kulturne baštine, to je podijeljena nadležnost Europske unije. Dakle, e, ta nadležnost e, je najmanje snažena, slabija. E, radi se o tome da treba pohrabriti suradnju među državama članicama, nadalje ohrabriti razmjenu najboljih praksi te podržavati akcije država članica. unatoč činjenici da je to jedna aksesorna nadležnost i to nije jedina u ostalom, to je slučaj sa sportom i e, sa obrazovanjem, e, civilnom zaštitom, e, zaštitom zdravlja, industrija također. Dakle, možemo reći da je popis dosta dug. Međutim, Europski sud je uvijek naglašavao činjenicu da e, takva e, priroda nadležnosti koja nije glavna nadležnost ne znači da nadležnost ne postoji. Nadležnost postoji. A kada ona postoji, pa čak i takve prirode gdje je ona samo jedna potporna e, nadležnost, podrazumijeva se da se e, načela e, primjenjuju načela kao što je iskrena suradnja među državama članicama. E, one su, države članice su dužne poštovati ciljeve o kojima je odlučila Europska unija. Dakle, iako ne postoji direktna e, ovlast e, za harmonizaciju, e, regulativu i tako dalje, kao što je to recimo slučaj u unutarnjem tržištu postoji dakle određena nadležnost Europske unije, ona se može vršiti i naročito kako bi se podržala akcija država članica. Još nešto pozitivno u tu svrhu, u tom smislu imamo vrlo pozitivno gledanje sustava na financiranje svih inicijativa vezanih za kulturnu baštinu, naročito što se tiče jednog polja koji je se tiče prava tržišnog natjecanja gdje imamo vrlo E, stroga pravila po ugovoru o funkcioniranju Europske unije, članak 187, Europska unija može e, dati e, potporu za zaštitu kulturne baštine, čak i kada to dovodi u pitanje vrlo važne gospodarske programe. Dakle, što se tiče e, dakle, zaštite Evrops, e, što se tiče e, zaštite kulturne baštine, to je također pokriveno i sa ovom blok regulativom. Dakle, postoji nadležnost, ona nije potpuna, ali postoji, to ne znači da ne postoji ako nije potpuna. I a države članice e, imaju e, puno e, manevarskog sloboda što se tiče načina na koji će dovršiti započete akcije Europske unije. Hvala vam lijepa. Gospodine Mendola, čućete pitanja. Ako želite uzeti riječ, izvolite. Hvala, Rafael Žerar. Ja sam francuski zastupnik i e, moram reći da mi imamo jednu e, vrlo staru tradiciju e, zaštite naše kulturne baštine. Imamo čitav niz zakonodavnih mjera koji idu u tom smjeru. Međutim, unatoč svemu tome, to zakonodavstvo u francuskom sustavu zapravo se počiva na dva temelja. Prvo je upis zaštite u kulturnu baštinu baštinu gdje imamo posebne arhitekte e, francuske e, građevine koji sudjeluju u e, projektima konzervacije, renovacije i tako dalje različitih arhitektonski važnih spomenika. Dakle, ne samo da ih renoviramo i štitimo, već ih integriramo u gradove Međutim, radi se o, dispozitivima koji e, se uvijek dovode u pitanje zbog političkih e, interesa, ali i financijskih e, interesa, jer se ciljevi uvijek ne preklapaju jednih i drugih. Dakle, trebamo budno paziti da se svo to zakonodavstvo očuva i prilagodi. E, upravo je to zakonodavstvo omogućilo da očuvamo e, središnje gradske e, jezgre u mnogim gradovima. Međutim, problemi postoje jer ako ne damo novu funkciju takvim renoviranim građevina, onda cijeli projekt se dovodi u pitanje. E, nadalje, puno sredstava se daje za restauraciju spomenika, ali se poslije oni ne održavaju. I ako ne održavate spomenike, nakon 15 do 20 godina ponovno ih treba restaurirati. Francuska je u potpunosti svjesna tih problema, e, tako da e, prilagođavamo sustav u smislu e, jedne akcije koju zovemo akcija središnjih gradskih jezgri, gdje pokušavamo oživiti te gradske jezgre koje su izgubile aktivnost, u kojoj više ne postoji aktivnost. E, dakle, e, baština je e, na neki način okosnica za razvoj turizma, ali također i način da se ožive neki stari zanati koji nestaju. Dakle, trebamo razmisliti kako naći tu spregu između nematerijalne i materijalne kulturne baštine i na taj način oživjeti naše gradove, naročito gradske jezgre koje su izgubile svoju ekonomsku funkciju. Želi li još netko uzeti riječ? Izvolite. Okay. Um, so good afternoon. name is, uh, Dobar dan. Ja sam iz e, univerziteta, iz učilišta Leven i radim se konzervacijom spomenika, ali sam i pripadnik e, Europe Nostre i e, također sam član žirija koji daje nagrade u toj kategoriji. Što se tiče ovoga što smo čuli, htio bih se baš eto nadovezati na to. Vidjeli smo da e, su ljudi i zajednice sve važniji čimbenici u e, kulturnoj baštini. To smo vidjeli u e, nagradama Europa Nostra. Ponekad se daju nagrade zgradama, građevinama. Međutim, važno je također to povezati s ljudima i sa lokalnim zajednicama. To je nešto na čemu se radi e, na razini UNESCO u odnosu na e, preventivnu konzervaciju, a nadalje e, ono što želimo stvarno postići to je ostvariti i osmisliti jedan sustav javnog zdravstva za baštinu. Drugim riječima sustavno razmišljati i to je nešto e, što na, na čemu radimo zajedno sa Vijećem Europe e, na projektu za zaštitu kulturne zaštite gdje pokušavamo e, upravo naći jedan integrirani pristup problemom. Jedan od velikih problema koji danas postoji, to se u nekoliko navrata danas spominjalo, je problem ocjene, e, kako mjeriti e, kad treba vidjeti što je važno, što nije važno, koji su važni čimbenici u trenutku e, izbora. A zapravo se uvijek mjere financijske dimenzije, a nikad socijalne i druge i e, upravo zbog toga je jako teško ocijeniti doista iskreno i pošteno način na koji kulturna baština može steći e, svoja e, prava u pravom smislu riječi. E, puno toga se može reći, ali evo e, prošli tjedan kada sam bio na sajmu nešto mi je palo na pamet. Možda bismo trebali više razmišljati o ljudima. Govorili smo o vještinama i to je važno. Međutim, ako e, roditelji nisu uvjereni da te vještine nečemu služe, onda djeca nikad neće otići u školu, a i ako odu u školu i ako postanu e, nešto što ne žele postati, onda neće briljirati u toj profesiji. Drugim riječima, ljudi su e, e, oni koji su tu važni i treba doista podići razinu e, svijesti o tome u kolikoj mjeri je za ljude važno da budu dio onoga što je važno u društvu, do onoga do čemu je društvu stalo, a to nije uvijek novac. I upravo ako gledate različite financijske mehanizme kojima se Europa koristi, mislim da je bilo dobro razmisliti o identitetu Europe, o tome kako se bavimo konzervacijom e, europskih spomenika, da je to nešto o čemu ljudi razmišljaju i kada stvaramo Europu s programom Erasmus, Erasmus i e, naglašavamo potrebu za mobilnošću, onda bi trebalo također govoriti o tome da je dobar način da se e, bavi kulturnom baštinom tako e, što ćemo više investirati i ulagati u zajedničke stvari, u zajednička dobra svaki put kada e, brinemo o nekoj zgradi treba razmisliti i o zajednici koja živi u blizini, koja se koristi i svaki put kada imate tako nešto, kada postoji takva zajednica, to je velika dodana vrijednost. I to je ono što činimo sa Natura 2000. To možete čitati taj program na različite načine, a sada o tome razmišljamo, o tome e, u koliko mjeri je to važno za naše zdravlje i kako promoviramo recimo pitanje e, migracija ptica, životinja, ali zašto ne bismo na isti način promovirali migracije ljudi s njihovim vještinama i to je nešto što bi nadogradilo e, identitet Europe. I e, ovdje se ponovo vraćam na nagrade e, za evropsku baštinu. Tu ćete sigurno vidjeti neke jako lijepe, inspirativne primjere o takve podjele. Hvala. I ja ću se nadovezati na ideju eh, profesora. Dakle, svakako pročitati ono što je Odbor za kulturu objavio prije dvije godine pod naslovom a Integrirani pristup Europskoj kulturnoj baštini. Upravo to je snaga naše inicijative koja treba krenuti od ljudi, od naših zajednica, ići prema razvoju. Razvoju kulturne baštine na lokalnoj razini. Gospođo, izvolite. Dobar dan. Borok, Dolazim iz parlamenta Republike Srbije i pozdravljam sve kolege koje su ovdje prisutne. Evo dolazim iz Srpskog parlamenta i želim ovdje pozdraviti sve nazočne kolege. Ali slušajući sve ova pitanja, mislim da dominira tema pitanja očuvanja kulturnog baštine. No, mi nerijetko gledamo potpuno različito na takvu zadaću. Srbija je prije nepunih mjesec dana donijela novi zakon o zaštiti kulturnih spomenika. Bogata povijest srbijanskog naroda dovela nas je do toga da zapravo imamo groblja koja nisu samo na području Srbije nego izvan Srbije. Ali htjela sam moje pitanje se odnosi na ovo što je pravna služba parlamenta rekla. I sad imam jedno pitanje konkretno na vezi jedne situacije koja vlada u Srbiji. Mi naime na jugu Kosova, odnosno na jugu Srbije i u područjima Kosova imamo kontinuirano uništavanje već godinama starih srpskih spomenika, jer tu su srbijanci sjedili, tu imamo samostane, ostale spomenike koje se uništavaju. Evo, do sada je 25 kompletno uništenih samostana ovdje možemo zabilježiti. Unatoč nazočnosti međunarodnih snaga koje su tamo još uvijek nema odgovora na to tko je takav jedan zločin protiv srbijanskog kulturnog nasljeđa počinio. A mislim da svi zajedno moramo odgovoriti na takav napad koji predstavlja razaranje identiteta jednog naroda na nekom području, nekoj teritoriju. Hvala. Vielen Dank, Herr Hvala vam lijepo da se smijem još jedan puta javiti. Ja isto tako e, predsjedam odboru za kulturu našeg parlamenta u Beču, a po svojoj profesiji sam povjesničar umjetnosti i povjesničar. I takav, naravno, se moram posebno orijentirati prema svemu što Beč znači i što radi ovom tome. Pa me zanima zapravo kako je to kod nas, kako je i drugdje u Europi, tko zapravo pazi na kulturno nasljedstvo. U Austriji je naime to prilično hjerarhijski e, regulirano. Mi imamo jednu savezni ured za zaštitu spomenika u Austriji koji e, bdije i odgovoran je za tisuće i tisuće spomenika koje treba štititi kulturne baštine naše. Ali naravno zbog toga je to previše za njih. I sad je onda pitanje Naravno, vlasnika koji je vlasnik takvog jednog kulturnog spomenika ili čak u njemu živi, ako je neko povijesno znanje, onda je pitanje, onda je njegova zadaća, naravno, da to na to pazi. Međutim, ako on zakaže, i sad me zanima da mi kažu pravnici, stručnjaci Europskog parlamenta, tko će onda tu odgovarati? Da li postoji nadležnost neka Europskog tijela ili parlamenta čak da se ovdje e, donese nekakav, da tako kažemo, sud o tome tko na to mora paziti, tko će biti odgovoran za takvo kulturni spomenik i da oni kako se može intervenirati o tome, u takvu jednu situaciju. Vidite, Austrijski savezni ured za zaštitu spomenika nema dovoljno novaca i premalo dobiva iz proračuna. Jednostavno je previše tih spomenika i zadaća koje na njega, njega dopadaju i on ne može to sam sve riješiti a ako onda vlasnici to ne čine, onda tko će na kraju učiniti? Ja moram, s obzirom da je kolegica iz Srbije govorila o razaranju njihovog identiteta kroz uništavanje kulturnih spomenika, u Beču je samo zadnjih nekoliko godina 40 povijesnih palača de facto nestalo, a da ne govorim o drugim e, spomenicima koji su polako nastali ili su se jednostavno preobrazili zato što su ljudi to učinili koji su vlasnici i u tome žive. I šta sad tu napraviti, gospodin Matelonga? Montes sobre el hecho de... Da, hvala vam. Želim samo reći nekoliko riječi o lokalnom razvoju. Jako puno aktivnosti e, koje se odvijaju na razini zaštite prirodne i kulturne baštine e, upravo su popraćeni ovim konkretnim projektima. Projekt o ovim posebnim kulturnim rutama ili putevima o kojoj sam govorio prema baštini koja nije toliko poznata. Pa čini mi se da je to ono što pojedine regije ili područja mogu učiniti. Razvijati vlastita znanja, razvijati te e, posjete manje poznatim kulturnim spomenicima. Ja sada, na primjer, e, u Španjolskoj spominjem manje mjesto Aranjuez. Aranjuez je e, mjesto koje je slično kao i mjesto La Granja odakle je moj kolega. Dakle, to su mjesta koja se nalaze na sličnom ili bliskom području i tu se trebaju stvarati sinergije. Sinergije između različitih dijelova opipljive baštine, turističkog sektora, kako bi se stvorio život oko tih manjih središta. To je bila ideja. Koristiti kulturnu baštinu za razvoj područja gdje se ona nalazi i to je ono čemu teži UNESCO u svom novom dokumentu kultura, urbana budućnost ili budućnost urbanih e, e, gradova. Kažu predviđanja da ćemo u budućnosti svi živjeti u velikim gradovima. Zato trebamo posebno zaštititi ruralna područja i kulturnu baštinu tamo. Puno se raspravlja unutar država članica upravo o tim pitanjima i države članice, sama komisija i svi drugi partneri trebaju pokušati u taj okvir uključiti i glavnu upravu za poljoprivredu, na primjer, kako bismo u gospodarski razvoj uključili sve ono što se nalazi oko područja koja e, imaju spomenike kulturne baštine. I na kraju želim nešto pitati pravnu službu, odnosno predstavnika ili pravnika pravne službe, jer i ja sam po vokaciji pravnik. Pa sam vam htio reći da je okvir milenijskih ciljeva nešto što to e, nas sve obuhvaća. Kad kažem sve, onda doista mislim sve na razini posljednjeg građanina svakodnevnog rada na lokalnoj razini, na nacionalnoj razini, na regionalnoj razini, na razini Evropske unije. Isto tako i na međunarodnoj razini jer mi kao UNESCO štitimo prirodnu i kulturnu baštinu na razini cijelog svijeta. I to je ono što nam mora biti jako, jako jasno. Jer ako želimo implementirati održive milenijske ciljeve, takozvane SDG-ove, podsjećam na SDG 11. Moramo tu udvostručiti naše naprome za zaštitu prirodne i kulturne baštine svijeta. Dakle, to je sve. Sve ono što imamo, od najmanje pa do najveće vrijednosti do najvećih univerzalnih vrijednosti. To je doista sve. I to je posao svi u nas, tebe, mene, tvog djeteta, Svi u nas. I mislim da nam to treba biti jasno od samog početka. Jer mi moramo raditi prije svega s ljudima, dan za dan, komunicirati, razgovarati s ljudima, izaći iz parlamenta, družiti se s mladima, milenjalcima, youtuberima. Trebamo doći do tih ljudi i govoriti s njima o kulturnoj baštini. Ako to ne učinimo, izgubljeni smo. Naš život, kulturna baština ostati će ovdje s nama, neće prijeći na sljedeći naraštaj. Možda je to pre jako što govorim danas, ali to doista dira u srce. ova godina, ova godina mora pomicati planine i ovo je taj trenutak. Imamo institucionalno-politički zamah. Vi u nacionalnim parlamentima zadržite taj zamah. Idemo dalje, idemo raditi u našim najmanijim zajednicama. Idemo pokušati uključiti sve jer e, kultura je često fragmentirana, rascijepkana na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini, ali moramo se uključiti svi, međunarodna razina, evropska razina i mislim da dijelite sa mnom dio mojih razmišljanja. Vidite da sam vrlo strastvena oko ovih pitanja. I evo, htio sam jednostavno prenijeti ovu poruku. Radi se o velikom izazovu, ali svi, svi moramo stati iza ovih ideja. Hvala vam. Hvala. Brunesco. E foarte bine. La anul sunt alegeri. În 2019 sunt alegeri. Succes! Eh. Pa moram vam reći da ste vi stvarno govorili kao pljavi političar. Uskoro imamo i parlamentarne izbore. Pa evo, puno sreće. Eh, ko se dalje javlja za riječ? Izvolite. Klaus Peter Echter, um, also like uh, one of our previous speakers, uh, council member of Europa Nostra. Klaus Peter, jedan um, od potpredsjednika Europe Nostre. želim naprosto pitati koji je učinak Evropske godine kulturne baštine sada. Mislim da je to bio uspjeh. Uspjeh na mnogo, no, mnogo razina. Prvo, E, osvijestili smo vrijednost kulturne baštine, a isto tako smo se usredotočili na koncept održivosti s punim pravom. Međutim, čini mi se da još više toga trebamo učiniti. Ako se dobro sjećam, e, održan je forum na visokoj političkoj razini u UN-u, Ujedinjenim narodima u Njujorku, gdje se raspravljalo o održivim milenijskim ciljevima. SDG 11.4 je kulturna baština, kao što je rečeno, ali o tome nije raspravljano. Dakle, političari nisu uopće razumjeli važnost tog cilja, ja mislim. Tako da je jako važno za budućnost kulturne baštine imati to na umu. Um, it was mentioned the um, action plan, uh, legacy and continuity, keeping Dakle, radi se o tom zamahu, o tom nasljeđu, o zamahu koji trebamo iskoristiti, pa bi bilo možda jako zanimljivo ako bismo o tome nešto više mogli čuti, o akcijskom planu za budućnost. Hvala. Hvala vam. Izvolite, idemo dalje. Ja sam ovdje u ime parlamenta Cipra i e, htio bih pokušati odgovoriti na pitanje koje je malo čas postavljeno drugim riječima tko je odgovoran ne samo E, u, e, tamo gdje postoji e, pravna država, već i u kriznim područjima gdje nitko nije odgovoran ni za šta. U mojoj zemlji, u Cipru, na Cipru, nalazimo se u situaciji u kojoj kulturna baština, a to su groblja, crkve i drugi arheološki spomenici, ne poštuju ih okupatorske snage. I to ih zapravo ugrožava uvelike i nestaju. Uskoro na Cipru više neće biti e, takvih vjerskih e, spomenika ili arheoloških e, iskopina zbog toga što ih ne poštuju okupacijske e, snage koje Cipar ne priznaje. Dakle, drago mi je da postoji volja Europske unije, kao i ova inicijativa sit e, arheološki, dakle da postoji volja da se promovira mir u nekim regijama. Drago mi je E, što će Europska unija pomoći u tome, jer to će omogućiti da se uspostave mjere povjerenja među e, stranama, to je uvijek dobro došlo. Dakle, e, služba za vanjsko djelovanje i druge uprave trebaju doista imati na umu u slučaju financijske potpore Dakle, imati na umu da njome treba upravljati tako da e, se ne dovede, ne, dovede, e, ne ugrozi kulturna baština. Jer nekad takvi rizici postoje. Evropska unija nije vojna sila, naravno ona je gospodarska sila – pa ima mogućnost da intervenira u slučaju Cipra. Svi spomenici, arheološke iskopine, sve to čeka da ih se spasi od uništenja. E, Evropska unija ima sigurno mogućnost da e, uspostavi različite programe kako bi ih se zaštitilo. Međutim, Moramo vidjeti tko je odgovoran za to, kakvi mehanizmi e, se mogu osmisliti, koji bi trebali imati stalni karakter kako bi se nadzirala situacija. To je naravno uloga UNESCO, ali i Europskog parlamenta koji je osvojio čitav niz odluka koje treba početi provoditi. Došao je doista e, trenutak za to. I konačno, e, vrijeme nije uvijek na našoj strani u toj regiji, tako da je postalo doista hitno da se digitalno e, zabilježe cijela ta kulturna baština, jer to bi nam omogućilo da ih sačuvamo za buduće generacije. Hvala vam. Svakako, pitanje odgovornosti je nešto što može biti jedan od oblika organizacije našeg rada, a odgovornosti su u nacionalnoj nadležnosti. Izvolite. Tko želi uzeti riječ? Zahvaljujem predsjedatelju što pod drugi put smijem uzeti riječ. Sve ono o čemu danas govorimo, čini mi se, treba sad sadržavati viziju za budućnost, a to ćemo učiniti samo obrazovanjem. Ako nismo sposobni obrazovati buduće generacije o tome koliko je kulturna baština važna, sve to skupa neće vrijediti ništa. Ukoliko otac radije želi da mu sin bude liječnik, a ne zanatlija koji će znati obnoviti neki spomenik ili učiniti nešto restauratorskog posla, tada nećemo uspjeti. Večeras smo ovdje da bismo govorili o kulturi koju trebamo uključiti u politički diskurs. Nažalost, to danas ne postoji. Niti jedna od velikih stranaka u parlamentu ne radi danas ništa po pitanjima kulture. I mislim da je to odgovornost koju trebamo preuzeti. Inzistirati na tome da kultura dobije svoje mjesto unutar političkih agendi u našim parlamentima. Hvala vam. Idemo dalje. E, hvala. Želim vam zahvaliti što ste organizirali ovaj događaj, i što ste pozvali dionike kao što sam to ja, ali drago mi je što smo imali mogućnost da razgovaramo s predstavnicima država, jer to je nacionalna nadležnost. Nadalje, e, u Europi postoji čitav niz privatnih i e, javnih udruga koje upravljaju ovom kulturnom baštinom i države članice sigurno su te koje znaju tko je e, vlasnik kulturne baštine, ali pitanje tko je odgovoran je doista zanimljivo pitanje jer 40% E, kulturne baštine u e, Europi je u privatnim rukama. Dakle, iza te kulturne baštine stoje ljudi pa e, ih trebate uključiti koliko god možete u to, jer to su ljudi kojima treba potpora, a naročito kada govorimo o konzervaciji, sačuvanju kulturne baštine ili restauraciji, oni se svaki dan moraju baviti s tim, a vrlo često e, nemaju sredstva, nemaju adekvatna sredstva. Dakle, trebamo naći načina e, da e, zajednički djelujemo kako bismo sačuvali ovu kulturnu baštinu. Porezna politika koja istina je jest u nadležnosti država članica bi sigurno mogla pomoći u tom smislu jer mogu vam reći da na terenu ima puno ljudi koji su puni strasti e, i koji stvarno mogu e, djelovati na terenu. E, integrirano upravljanje je doista nešto što je zanimljiv koncept. Puno takvih dobara se nalazi upravo u ruralnim područjima i to je stvarno ključ za rješavanje problema. E, međutim, e, treba pomoći e, onima koji upravljaju kulturnom baštinom upravo tamo u tim ruralnim područjima. Ponekad su rješenja vrlo jednostavna. Dakle, molim vas da svi imate ovo u vidu. I konačno samo jednu stvar bih još dodala jer puno smo govorili o zakonitosti i doista kulturna baština nije glavna nadležnost Europske unije. Međutim, imamo čitav niz direktiva koje su vezane za kulturnu baštinu. Primjerice, direktiva vezane za e, energetsku učinkovitost jer e, imate e, zahtjeve e, za vlasnike zgrada i građevina koji su sigurno vezani ovakvim direktivama. Tako da naravno da to sve nije jednostavno i da uvijek treba naći dobru pravu ravnotežu. E, to je delikatna stvar, ali e, sigurno nešto tu e, možemo učiniti na tom polju. I zahvaljujem stvarno Europskoj komisiji koja se bavi pitanjem privatnih, privatnog upravljanja jer upravo tražimo nove modele poslovanja kako ulagati u kulturnu baštinu, jer iza tih e, zidova, iza tih građevina nalaze se ljudi. I to ne smijemo zaboraviti. Hvala. Thank you very much, Delfina. Hvala. Hvala, Delfinija. Ću sada biti kratka jer e, Delfin je puno toga rekla. Ja e, radim za Europsku konfederaciju za udruge e, konzervatova i restauratora. 22 države članice E, su e, člano, članice te udruge. E, drago mi je što smo čuli ovu analogiju o medicini. Vrlo teško je objasniti o kakvoj se tu profesiji radi ti konservatori jer oni su vrlo E, diskretni. Mogu vam dati jednu e, metaforu. O čemu govorimo? Govorimo o konzervaciji, govorimo o restauraciji, ali to ide dalje od zanata. E, radi se o umjetničkoj proizvodnji, materijalnoj proizvodnji. Međutim, ono što je duša materijalne i kulturne baštine je e, upravo restauracija. I govorimo o e, intervenciji, o tome kako to primiti. Imamo e, jako puno multidisciplinarnih pristupa jer zajednica mora biti svjesna tih vrijednosti zbog čega činimo ono što činimo. Mi e, kada djelujemo e, nailazimo na prepreke i nemamo uvijek rješenja. E, mi svakodnevno se bavimo isto istraživanjem. Dakle, ovo je stvarno jedna mogućnost za nas, ovo je odlična prilika jer prisutni su predstavnici država članica, jer ima e, jako puno dodane vrijednosti u onome što činimo u restauraciji, u e, očuvanju e, kulturne baštine i trebamo je stvarno zadržati i drago mi je što ste tu da biste toga bili još svjesniji i da nas čujete. Netko je rekao da je Europska komisija ima alate da e, ispuni ove ciljeve tako što će udružiti različite ljude, ali i vi predstavnici država članica i vi to imate. Imate dionike, oni su stručni, oni su puni entuzijazma i konzervatovi e, imaju na sebi puno odgovornosti u smislu zaštite e, spomenika i materijalne kulturne baštine. To je ta poveznica od građana prema e, kulturnoj baštini. Treba o tome komunicirati. I čak i danas govorimo o problemima e, koji e, dolaze upravo od toga što e, ne postoji pravni okvir za konzervatorija. Vrlo konzervatora konzervatora. Vrlo često nas zajednica ne razumije. Tako da vas molim da uzmete to u obzir, da osmislite jedan pravni okvir za uključenje uključivanje e, konzervatora u cijeli ovaj projekt. Mi isto smo dionici u svemu ovome. Uh, Alčinova? Hvala, ovo je sad bilo zapravo vrlo kratko. Ima li još neko ko se javlja za riječ? E, ja sudjelujem ovdje kao predstavnica E, općeg tajništva Vijeća Europe i doista sam vam zahvalna što ste nas uključili u ovu vrlo zanimljivu raspravu. Vrlo e, dobro znate da Vijeće Europe ima e, svoju prijestolnicu u Parizu, 47 država članica, a vrijednosti počivaju na ljudskim pravima i na e, očuvanju pravne države. Mi se bavimo pitanjem očuvanja kulturne baštine, nacionalnih baština, ali i krajobraza i e, e, e, naravno da Evropska unija ima pristup tom jednom velikom zakonodavnom okviru koji se obogatio tijekom godina. On je veoma važan i bilo bi doista korisno da sve države koje to još nisu učinile mogu potpisati te E, zakon, zakone, tekstove i ratificirati ih. I da Evropska unija postane, e, pristupi također e, tim konvencijama i ugovorima. Imamo konvenciju iz Berna koja se odnosi na očuvanje prirode i e, flore, faune i staništa. E, imamo jednu direktivu Europskog parlamenta koja je dosta recentna u odnosu na e, studij i procjenu učinka se upravo poziva na konvenciju Berna, ali i na konvenciju iz Grenade u odnosu na arhitekturu arhitektonsku baštinu iz Valete u odnosu na arheološku ili Faros u odnosu na društvenu e, baštinu. A sada ću zaključiti tako što ću vam reći e, da Vijeće Europe organizira zajedno s komisijom, s Europskom komisijom, Europske e, dane kulturne baštine. Oni su, to su jedna vrlo uspješna inicijativa kojom e, se građanima omogućava pristup e, e, spomenicima, građevinama i želimo dalje razraditi ovaj cijeli proces. A sada ću završiti s Europskom konvencijom o krajobrazu koju je ratificiralo već 39 država i to je nešto što je izuzetno zanimljivo jer upravo u toj konvenciji su je čovjek u središtu pozornosti i e, ovdje govorimo o običnom krajobrazu, ali i o posebnom e, krajobrazu ne samo grada, već i sela, odnosno ruralnom e, krajobrazu. I nedavno odbor ministara je usvojio jednu preporuku u odnosu na doprinos ovog procesa ljudskim pravima, demokraciji i održivom razvoju. Hvala.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 Doista mi je veliko zadovoljstvo što ovdje sudjelujem na ovom skupu gdje se govori o kulturi, gdje se govori o svim ovim stvarima koje su izuzetno relevantne i doista mi je jako drago e, što čujem ovo što čujem. Međutim, tijekom ovog skupa i ova dva dana okupljanja bilo bi dobro e, da zapravo ishod toga e, budu neki konkretni zaključci E, kako pomoći državama članicama, razmjena iskustava, e, jer ovak e, jer to je upravo cilj ovakvih skupova. Ako govorimo recimo o obrazovanju i vezi s pitanjima kulture, naravno da to je nešto što se tiče same zajednice, običnih ljudi imate e, ljude koje to zanima. Recimo direktor e, knjižnice koji želi e, djecu podučiti o kulturi. Dakle, to su ta mjesta, e, obična mjesta e, kojima žive obični ljudi. E, tamo, se, tamo je isto kultura relevantna, baština je relevantna. Poljska, zahvaljujući svojem pristupu Europskoj uniji, ima puno mogućnosti u odnosu na očuvanje spomenika i o tome treba govoriti kome, ko dobija ta sredstva, kako se ona dijele. Postoje sredstva za renovaciju institucija. Tu potporu redovito dobijamo. Ja bih volio znati kakva je situacija u drugim državama. Na primjer, u kakvoj su situaciji konzervatori e, u e, drugim državama To je jedna vrlo lijepa e, profesija. Ako, evo recimo Poljska pomaže Ukrajini, a ona nije članica Europske unije. E, remek dijelo svjetske kulture, drugim riječima, e, ukrajinski pobunjenik iz 17. E, stoljeća i tapiserija koja to prikazuje, upravo je Poljska takva to restaurira. Dakle, imamo zemlje i države u kojima postoji zakonodavstvo e, u odnosu e, na e, konzervatorski rad i puno smo od njih naučili. Dakle, to su vrlo važne stvari, prednosti i ovaj skup će imati još e, bolji učinak kako možemo razmijeniti e, ta naša iskustva, konkretna iskustva. Vina? Imamo li još javljanje za riječ? Evo, vi ste zadnji, izvolite. Oprostite, e, ne želim ponavljati ono što sam već rekao, ali intervencija kolege Oriol Rikse i e, Vijeća Europe potiču me naprosto NATO. Slažem se s Oriolom, zato što postoje određena mjesta koja se trebaju zaštititi, trebaju obnoviti. Međutim, moramo biti svjesni da kad štitimo, trebamo štititi nešto konkretno, što je važno za kulturu, dvorac ili zgradu mi obnavljamo taj element ili tu građevinu i onda ste to uspoređili s e, pacijentom. Ali važna je dijagnoza. Trebamo obnoviti i cijelo okruženje, što je puno složenije od obnove samog spomenika ili zgrade. Dakle, trebamo raditi na cjelokupnoj obnovi cijelog područja i da ne duljim, sva baština je važna, ali najvažnija je ona baština koja leži u ljudima. Ne možemo govoriti o obnovi pejzaža, krajobraza, zgrada, ako ne govorimo o tradiciji, o onome što ljudi rade i što žive. Dakle, štitimo spomenike, ali štitimo i područja gdje su ljudi glavni protagonisti. Hvala i na kraju Grčka. Grčka, izvolite. Merci de me redonner la parole. Je voudrais un, instant revenir sur les enjeux de préservation du paysage et de valorisation. Hvala što ste mi dali riječ. Evo vratio bih se na ovo pitanje krajobraza i valorizacije kao i e, programa Natura 2000 koja je upravo omogućila očuvanje nekih od tih e, e, pejzaža, krajobraza, ali i pritom uzeti u obzir energetsku tranziciju. Ja sam trenutačno vrlo aktivan u e, Charente, to je jedna e, regija u Francuskoj gdje e, imamo vrlo velik otpor udruga E, za zaštitu e, krajobraza e, kojima nekada nije jasno ono što činimo jer borimo se za zaštitu i očuvanje nekih staništa, prirodnih staništa, a istovremeno djelujemo u suprotnom smislu. Tako da mislim da je upravo u tome uloga Europske unije jer kada radimo na energetskoj tranziciji idemo brzo i vrlo vrlo često države članice jednostavno nemaju zakonodavni e, okvir i e, vrlo često dopuste da se bilo što čini, a to je e, ide na uštrb očuvanja prirode i krajobaza ili staništa. Hvala lijepo. Ima puno takvih primjera. Evo recimo u Rumunjskoj, moje zemlje, su iz evropskih sredstava E, renovirali, restaurirali jednu tvrđanu iz 14. i 15. stoljeća, nekoliko stotina metara dalje i e, se jedna druga evropska investicija tam realizirala. Međutim, to drugo, taj drugi objekt je više nalikovao na jednu, e, da kažem, javni nužnik Naime, to je bila jedna deponija koja se sanirala, ali s druge strane je dobar dio tog reciklaža i otpada i zbrinjavanja otpada isto tamo se odvijalo. Tako da je to bilo neposredno kraj ove skupocjeno restaurirane tvrđave kulturne baštine iz 15. stoljeća. No dobro, vidite sve što se događa. Ali sad smo došli do sažetka današnjeg rada, međutim moja asistentica je ovdje sve već e, zapisala i zapravo mi dala već natuknice ključne. A sutra nastavljamo kao što znate. Dakle, mogu ovdje s radošću konstatirati da na ovakvim sastancima ipak nešto i konkretno zaključimo i nešto konkretno dođe. I pogotovo u ovoj godini kada imamo svjetsku, dakle Evropsku godinu zaštite kulturne baštine. Pa da bi bilo još više konkretnog, molim vas da sutra nam barem date što više podataka o tome što se kod vas kod kuće događa. Jer bez toga ne možemo ni procijeniti koliko je to bio uspješan program naše godine. A inače puno vam hvala na svim vašim mišljenjima koje ste iznijeli. To se upravo čulo koliko je vama važna kulturna baština kao da kažemo naš kulturni identitet. Mi naravno ne možemo nikog primorati da sudjeluje u našim projektima i programima ako to ne žele. Međutim, vidim da ste vrlo zainteresirani, ali nas opet zanima u kojoj mjeri, e, koliko se zapravo u vašoj zemlji, u vašoj sredini uspjelo doprijeti do svijesti ljudi i građana koliko su ozbiljno shvatili ovaj projekt, ovu godinu kulturne baštine, koliko su motivirani. mi smo u okviru ove godine puno putovali Vidjeli smo svašta po Evropskoj ne vidjeli smo da smo zahvaljujući ovoj godini proglašenoj posvećenoj kulturnoj baštini potaknuli mnoge reforme, mnoge projekte konkretne na, te, na terenu, da smo, tu smo bili vrlo, vrlo zadovoljni što smo vidjeli i zatim puno čitav niz ozbiljnih problema se tu razotkrio, da kažem, pa će se valjda na njima i raditi. Ja sam dugo radio zapravo kulturi prije nego što sam došao u Europski parlament moje zemlje u Rumunjskoj i svjestan sam toga koliko ima različitih fazeta jedne općenito pojma kulture. Radio sam ja na raznim mjestima i mogao sam i vidjeti sa različitih aspekata sam sagledao što to znači kultura od novina do državnih institucija. A isto tako sam doživio i socijalistički režim u Rumunjskoj, tad sam već bio odrastao i aktivan pa znam i kako se onda poimala i shvaćala kultura, a sada mogu naravno vidjeti kako se to gleda sa ovog, da kažemo, aspekta društva, slobodne ekonomije, kapitalizma, kako hoćete. I vidimo da se zapravo kultura vrlo često u različitim poricima koristi kao instrument političarima, kao jedan ukras dežurni koji im treba. Ali kad god treba odvojiti iz proračuna za kulturu, oni se s njom vole kititi, ali kad treba za nju izdvojiti iz proračuna, onda to ide jako teško. Mi danas u Europi imamo zemlje različitih tradicija, različitih poredaka u povijesti i vidimo kako je danas različit odnos prema kulturi. Ako bi članovi svih nacionalnih parlamenta mogli postati da kažemo prenositelji ove važnih poruka o tome koliko je ta kultura bitna za naš identitet, onda bi postali zapravo i važan faktor u cijelom tom procesu jer postoji sve veća potreba za integracijom kulture u našu svakodnevnicu. Vidite, to područje je povezano sa mnogim e, glavnim upravama u Europskoj uniji, u Europskoj komisiji. Vidjeli smo koliko različitih glavnih uprava mora početi djelovati jer kako to ide međusektorski kad je u pitanju bilo koja kulturna tema. Dakle, to je vrlo, vrlo multisektorska tema, horizontalna uprava, a postoje najraznovrsnija područja kulture. Prema tome, nemojte zaboraviti, kad god se govori o kulturi, budite naši veleposlanici, naši izaslanici i govorite o tome koliko je nama važna kultura i koliko je važna unutar Evropske unije. Nužno je potrebno da budete glasniji i prisutniji u svojim sredinama da više govorite u svojoj zemlji recimo i da tražite više iz proračuna za kulturu. Ponekad u industriji poljoprivredi ima, za industriju poljoprivrede izdvajaju puno više sredstava nego za kulturu. Mm, mi smo ovdje govorili o ovom modernom pristupu kulturi, upravljanju kulturi, a sutra ćemo još u detaljima o tome govoriti, ali ovu poruku nemojte zaboraviti i sad na kraju, hvala vam što me niste primorali da lupam sa ovim čekićem koji izgleda kao neka alatka diktature, iako nije tako mišljeno. A i mislim da ću samo još jedan put lupiti čekićem, a to je da objavimo kraj današnjeg rada. Sad najme imamo još jedno 5 do 10 minuta do odlaska na večeru, ali mislim da ćemo to koristiti za zajedničko fotku i ako hoćete još neki dogovor i razgovor na marginama, a sada evo s ovim udarcem Čekića završavamo današnji rad u ovom plenarnom sazivu.